Dear colleagues, we are going to start the meeting. So, uh, happy to... Uh, dakle, dobro jutro i da vas sve pozdravim na današnji sastanak odbora ENVI. Naravno, prva točka dnevnog reda je jedna informacija o tome što se dogodilo u Montrealu jer kao što znamo prije sastanka i kao skupštine u Montrealu smo glasali u odboru e, o čitavom e, programu e, i tom našem vrlo bitnom programu za zračni promet i kako ćemo tu trgovati emisijama, a bili smo i dosta zabrinuti zbog toga i jako nas je zanimalo kako će taj mehanizam tog programa Korsije funkcionira dalje. I zanimalo nas je naravno kako će to izgledati kod međunarodnih i nacionalnih letova unutar Europske unije, izvan Europske unije itd. Dobili smo jako puno različitih informacija i poslije ekofina i pogotovo što se tiče smanjenja kerozina i mogućnosti drugih goriva, odnosno svih mogućih načina za smanjenje emisija ugljika u zračnom prometu. Pa mislim da je ovo jako dobar trenutak da održimo ovo naše E, da kažemo da, točku u kojoj ćemo biti informirani o tom šta se novog događa na području ICAO-a i programa Korsije. Prema tome prvo dajem riječ vama koji će nas dakle našem e, ravnatelju glavne uprave komisije gospodinu Hololeju koja je nadležna upravo za to. Naime, to je opća uprava MUF izvolite gospodine Hololej, imate riječ. Hvala lijepo predsjedniče. Meni je velika čast, ali uvijek radost kad sam gost u vašem odboru i naravno da vas mogu izvijestiti o tome kako je izgledala godišnja skupština IKAO-a i šta se dalje dogodilo na programu Korsije, dakle programu za kompenzaciju i smanjenje emisije ugljika u međunarodnom zračnom prometu. Kada smo pokušali naći datum za ovaj sastanak, mi još nismo točno znali bili smo uvjereni da će do današnjeg dana nova komisija preuzeti svoj mandat i da ćemo moći na jedan puno jasniji način govoriti, ali nažalost danas nisam u toj situaciji jer ja ne mogu naravno sada već unaprijed govoriti o tome kako će izgledati konkretan i pojedinačni politički program nove komisije koja nažalost još uvijek nije ustoličena. Prema tome, dok ne preuzmu svoju dužnost i ne e, zacrtaju svoj novi politički kurs, mi ćemo biti malo ograničeni u izražavanju svojih mišljenja i općenito u informiranju o tome. I inače, prošli put kad sam bio ovdje, govorili smo o nekim temama e, koje su bile jako bitne, a ja sam vam obećao da ću vas naravno redovno informirati o tim bitnim stvarima koji se naravno velikim dijelom događale upravo na godišnjoj skupštini kao i obećao sam da ću vas e, kontinuirano izvještavati o najnovijim događajima i mislim da sam upravo zato i ovdje, jer to je vrlo bitno da to učinimo. I sjećate se, prošli put kad smo razgovarali, mi smo i s vama podijelili eh, naša, da kažemo, stajališta i uvjerenja kako tu treba dalje postupati sa Korsije. To je preneseno dalje na vijeće koje je zapravo prihvatilo naše stajališta. A sada, evo da se vratimo, svi mi znamo kolika je potreba da se e, smanji ekološki otisak i da se smanje emisije ugljika na svim područjima našeg djelovanja i očekivanja su vrlo visoka. I mi smo naravno i nova komisija je u svom e, uvodnom programu rekla da će to biti jedan od prioriteta njihovog rada. I dozvolite da vas podsjetim onda da Europa ima dva glavna prioriteta u pitanju programa Korsije. Prvo, da se osigura jedan globalni sporazum glede prihvaćanja Korsije, a zatim da se različite komponente korsije razrade. Jer da se maknemo od onog okvira kojeg smo dali i naših ambicija i da idemo na razradu pojedinih elemenata kako ćemo to i provesti konkretno. A drugo je pitanje naravno autonomnosti u procesu donošenja odluka političkih vezanih za korsiju. Naime, ja mislim da smo uspjeli u obje te glavne točke – Kod one prve točke je bilo od vitalne važnosti da se Skupština i kao ne makne od onog povijesnog dogovora iz 2016. a koji bi da se napravi prvi globalni program za kompenzaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodnom zračnom prometu. Korsiju program jednom riječju. I mislim da smo se morali boriti za jedan ambiciozni plan protiv onih država koje su htjele oslabiti Korsiju i koji su zapravo vrlo sumnjive glede svog e, integriteta kod ekoloških obaveza koje su preuzeli. Evropska unija je bila vrlo uporna i ostala pri traženju jedne vrlo ambicioznog plana Korsije. Jasno je da ne bi bili ovdje, da nismo jako tvrdo i gurali i vršili veliki pritisak. Ali kao što sam već rekao na prošlom sastanku, Korsija nije naravno savršena, međutim to je naš najbolji mogući instrument u ovom trenutku kako bismo ispunili svoje globalno preuzete obveze nakon Pariškog sporazuma u, međunarod, u zračnom prometu. I vrlo je bitno da damo jednu jasnu doprinos da bi ispunili te obaveze Pariškog sporazuma. Ali to je jedan globalni izazov prema tome, zato je potrebno i globalno prihvaćanje i preuzimanje obveza i ispunjanje istih i ključno je bilo dakle na skupštini većina država prihvati e, jednu obvezujuću deklaraciju o uvođenju i prihvaćanju korsije. I to su Kina, Rusija i još neke države koje su inače u ovom trenutnom obliku korsije stavljali prigovore na takav program Isto tako su stavljali prigovor na naše srednjoročne i dugoročne ciljeve kod smanjenja e, emisije ugljika. Dakle, imali smo 25 glasova protiv Korsije i jedna, ali to pokazuje da je e, naša podrška, mi smo uspjeli nagurati, dakle izgurati da se Korsija usvoji na glasanju, ali to pokazuje sa tih 25 dosta jakih glasova protiv, kao koliko je to neujedinjeno stajalište. Ali imali smo recimo e, države iz Afrike, države iz Zaliva, Kanadu, SAD koje su glasale za što je bilo onda dobro na skupštini. Nadalje bitno je što je ova cijela skupština i cijelo glasanje tu pokazalo koliko je fragilna situacija na globalnoj razini glede odluke da se ide na ozbiljno smanjenje emisije ugljika i u međunarodnom zračnom prometu. Vidite, veliki e, emiteri, veliki zagađivači kao što su recimo Rusija i Kina su bili protiv, posebno se Kina ponašala na skupštini kao da E, su, oni se nalaze unutar UN-a i unutar UN-ovog panela, e, gdje bi oni imali de facto još uvijek pravo i veta, što ovdje na ICAO nisu mogli jer su nadglasani. E, kao što vidimo, ovo što je izglasano sada za program Korsije će važiti za sve zračne kompanije na svijetu, za sve prevoznike jednako. Naša druga veliki cilj je bio da Evropska unija sadrži svoj prostor za slobodno političko djelovanje i da imamo više, dakle, tu, da kažem manevarskog prostora. Na kraju, konačne rasprave o rezoluciji o Korsi e, nisu se dotakli E, pitanja isključivosti Korsija programa, što znači da je ekskluzivnost cijelog tog programa nije bilo nikad predmetom e, bilo koje rasprave. Naravno, s obzirom na europsku poziciju koja je onda, mislim, s obzirom na rezoluciju koja je usvojena, Evropska unija više nije imala potrebe se dalje angažirati ili eventualno tražiti neka izuzeća ili bilo kakve druge stvari, budući da je to uglavnom se poklapalo sa našim glavnim ciljevima. Finsko predsjedanje trenutno Evropske unije u ime Evropske unije izjavilo da se rezolucija o Korsiji treba naravno čitati u Svjetlo Čikaške konvencije i svih odredbi koje čuvaju državni suverenitet kao i u skladu sa svim onim pravnim obavezama koje smo preuzeli potpisavši Pariški sporazum. A čineći to, mi smo naravno jasno odredili svoju poziciju o tom pitanju. Mi smo ponovno potvrdili da je ova, doduše za sad još neobvezujuća rezolucija IKA očuvala kompletne E, ciljeve europske politike da podignemo naše ciljeve sa emisiju ugljika u zračnom prometu još više nego što je to trenutno u programu Korcija predviđeno, a to je sve i zapisano u protokolu sa glavne skupštine. I da kažem da Čikaška konvencija jasno priznaje svakoj zemlji pravo da primjenjuje svoje, svoje zakone na svoje sve e, avione i svoje zračne prijevoznike a to se naravno onda ne, odnosi samo na tehničke e, kriterije i tehničke uvjete koje moraju ispuniti, nego i na njihove ekološke osobine i ekološke obaveze. Naravno, mi pokušavamo postići ambiciozniji pristup kad treba odrediti globalne standarde, naravno mi kao Evropska unija za na Evropskoj uniji je sad ostalo samo da odredi koje će mjere unutar prostora Evropske unije našem zračnom prostoru primijeniti, jer prema Čikaškoj eh, konvenciji mi na to imamo pravo u svom zračnom prostoru odrediti kako šta se mora poštivati, koji standardi smanjenja emisija. Prema tome, mislim da je moramo osigurati naravno kvalitetu kompenzacija i izbjeći dvostruko ubrajanje e, kvota koje su dozvoljene za emisije. Jer to bi inače, ako to ne bismo učinili, prekršili izravno e, Pariški sporazum. I naravno ja ću vas e, obavijestiti na vrijeme i kako će izgledati kasnije primjena članka 6. Pariškog sporazuma i da li je to došlo do bilo kakvih promjena. Što se tiče Europske unije, mi trenutno radimo jednu dubinsku anal studiju koja će o tome kako će izgledati e, posljedice, odnosno procjenu učinka primjene korsije kakva je za sada i kada s tim završimo mi ćemo vas o tome obavijestiti. Naravno, mi smatramo da ako ne budu naše ambicije veće, mi nećemo uspjeti ni u kom slučaju smanjiti dovoljno ugljičnu emisije ugljika u međunarodnom zračnom prometu, a da bi ispunili obaveze koje smo uzeli glede klimatskih promjena Pariškog sporazuma. Evropski udio u zračnim emisijama zračnog prometa će se vremenom bitno smanjivati, a kada se izvješće komisije, kada studija bude godova, bude usvojilo, onda ćemo dalje zajedno sa svim zakonodavcima, dakle vijeće, komisija i parlament, vidjeti koji su nam sljedeći dalji koraci kod legislativnih akata. Nadalje, na ovoj naš glavnoj skupštini i a smo e, željeli uspostaviti i dugoročni cilj za smanjenje ugljičkih emisija u međunarodnom prometu i tu smo imali dosta uspjeha. I to dobrim dijelom zahvaljujući rezoluciji koju je Evropska unija usvojila i u kojoj je to učinila svojim prioritetom i zajedno sa onim planom rada koji opisuje kako bi došli do otvorenja tih cilja, tog cilja, e, mi smo imali relativnog uspjeha i mislimo da to i dalje ostaje prioritetom našeg djelovanja. To naravno ne znači da ćemo i na sljedećoj skupštini uspjeti još jedan kompletni standard u konkretnom izdanju osvojiti, ali to znači da ćemo napore nastaviti i nadamo se da ćemo u međuvremenu uspjeti većinu drugih država uvjeriti u nužnost ostvarenja tih dugoročnih određivanja tih ambicioznih dugoročnih ciljeva. Što se tiče održivih ciljeva, Europa je tu također dalje vršila pritisak, ali taj tekst koji se na to odnosi nije se mogao pojačati, nažalost. Međutim, barem se poziva u toj rezoluciji na održivo trošenje i korištenje goriva u zračnom prometu i to na globalnoj razini. Mi ćemo biti spremni sa vrlo konkretnim prijedlozima u vezi s tim kao dio e, naših napora Europske unije da se smanji ekološki otisak u zračnom prometu vrlo brzo. Na kraju, znamo da je globalno ispod 0,05% smanjenje koje je predviđeno, ali mislimo da to treba dalje ažurirati i promijeniti. No veliki je potencijal upravo u toj dekarbonizaciji zračnog prometa. Međutim, tu je pitanje naravno investicija u proizvodnju i inovacije jer se mora preći na druge oblike goriva kao prvo i druge tipove onda tehnologija u zrakoplovima kako bi se vremenom zamijenio kompletan kerozin drugim gorivima. Ja trenutno nisam, kao što sam već čekao u poziciji da dajem bilo kakve obećanja ili preuzimam obveze dok se nova komisija ne bude ustoličila, ali mislim da ćemo u svakom slučaju podržati svaku tu inovativnu produkciju, kao i rad dalje na znanstvenom istraživanju i inovacijama. Komisija je jako zainteresirana da smanji, dakle, da poveća ovo smanjenje sa 2% na 3,5% u ovom periodu e, štetnih emisija u prometu svakom, pa uključujući i zračnom prometu i mislimo da su naši napori na radu na programu Korsija, kao što sam već malo prije i rekao, koji uključuju recimo um, jačanje novih tehnologija, inovacija i recimo um, različita dodjela slobodnih kvota za emisije zračnim kompanijama koje se bave recimo i investiraju u nove tehnologije i inovacije, da je to dio naših napora koji će ostati i dalje. Mi smo do sada već sa ovim dosadašnjim naporima u odnosu na 2014. uspjeli 2 milijuna 600 tisuća tona e, štetnih emisija uštediti. Unatoč tome što su neke države i čak unutar Europskog vijeća blokirale naše napore. Ali evo vidite, imamo još jako dugi put prije nego što ćemo doći do kraja i što budemo mogli reći da smo uspjeli nešto ostvariti, ali komisija ne odustaje od svog puta i mi ćemo intenzivirati sve naše napore kako bi dekarbonizirali u krajnjoj liniji kompletan zračni promet. I računamo da će nam parlament tijekom čitavog tog dugog i teškog puta davati kao i do sad svoju podršku. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Pa onda sad otvaramo raspravu. Izvolite, počinjemo sa predstavnikom Pučana. Hvala lijepo, glavni ravnatelju. E, ja bih počeo sa dvijema stvarima u kojima se s vama slažem. Prvo, jedinstveno evropsko nebo, dakle naš zračni prostor. Taj Single European Sky, taj program jedinstvenog evropskog neba je nešto što moramo konačno realizirati. I onda, e, naravno, bilo kakve tržišne mjere koje se mogu zamisliti ili poduzeti moraju biti dio one e, mješa, političkog mješavine, miksa koje je povjerenik i potpredsjednik komisije Timmermans nove komisije već spomenuo. I mislimo da apsolutno da bi postigli dekarbonizaciju moramo ići na alternativne izvore energije za zračni promet. To je jasno i to poticati na svaki način. Govoreći o Korsiji nemam razloga da budemo sretni. I to nije sad stajalište odbora ENVI, nego je to stajalište Europskog parlamenta. Mi naime ne mislimo da je to nikakva povijesna prekretnica. Gledajući naše rezolucije iz proteklih godina, vidimo da je to prepuno različitih rupa, da je vrlo slab taj program, da nije dovoljno usklađen sa pariškim sporazumom. Da premalo toga traži da se učini i da se preuzmu obaveze. Mislim da možemo biti prilično bijesni i na opću upravu MUV, kao i na ministri transporta u dobrom dijelu naših e, država članica. Jer oni e, zapravo ne djeluju tu ni kao ministri transporta, nego kao ministri zrakoplovstva samo. Jer vidite šta mi činimo, mi dajemo prednost našem zračnom prometu sa puno manje poreza i manjih nameta glede te sustava, dok recimo u kopnenom prometu i pogotovo kod autobusa i ostalog cestovnog prometa imamo jako velike namete i puno se plaća za emisije, za kvote da mogu im opće voziti i puno se više od njih traži. Prema tome program Korsije i po našoj ocjeni nije ni slučajno dovoljan, a da bi ispunio sve zahtjeve i očekivanja naših građanina onda kad govorimo o političkoj pitanju suodlučivanja, suzakonodavstva. Mogu vas samo zamoliti da nam potvrdite da su sve opcije na stolu i da su zapravo na kraju samo parlament i vijeće ti koji će donijeti odluku o tom šta će se dogoditi sa našim ETS e, sustavom. Naravno, mi možemo, mislim, ja sam, kako sam ja tumačio političke smjernice Ursule von der Leyen, mislim da smo, ne idemo postupno, nego idemo odmah sa punim rješenjem. I isto tako mislim da se mora i ETS za međukontinentalne letove napokon razraditi i staviti na stol. I da to mora se početi primjenjivati. A inače da vas pitam vaše opcije, kako ste, zašto ste vi zapravo e, to kao komisija prepustili jedne kasnije odluci vijeća i parlamenta i na tome ne radite. Sada imamo dva konkretna pitanja od Petra. Hvala predsjedatelju, hvala eh, glavnom direktoru Hola Leo što je danas eh, s nama. Za klub eh, SID-a nema sumnje da borba protiv klimatskih promjena zahtjeva smanjenje emisija iz cijeli, svih sektora društva, pogotovo međunarodnog zrakoplovnog, zrakoplovnog prometa. Ideja iza Korsije nije loša, ima smisla imati globalnu schemu za globalni problem. Vi ste već ovdje bili i znamo da je naš e, odbor izrazio mnoge zabrinutosti vezano za provedbu ove scheme i moram reći da nemam ništa manje pitanja nakon ovih eh, novih eh, događaja vezano za Korsiju i glavnu skupštinu. Ovo pitanje ekskluzivnosti članak 18 rezolucije još uvijek jasno navodi da je Korsija jedna, jedina globalna mjera temeljena na tržištu vezana za emisije CO2 eh, u globalnom zakoplovstvu. Komisija vijeće kaže da to nije problem i da Europska unija ne treba prigovarati ovakvoj formulaciji, pa zašto? Nisam uvjerena u to. Kako ste s pravne točke gledišta došli do tog zaključka? Budući da ovdje razgovaramo o stvarima vezanim za ETS, rekla bih još nešto. Članak 30 u direktivi o ETS-u izričito obvezuje komisiju da izvješće o tome kako će uzeti u obzir i baviti se ne CO2 utjecaju zrakoplovstva do e, siječnja 2020. I zato me zanima, kao prvo, hoće li komisija stići ispuniti taj rok i drugo, e, što komisija, gdje je komisija u postupku procjene učinka i kako će osigurati da se sva znanstvena gledišta uključe i odraze u tom procesu. Hvala. Hvala. kolega iz Renewa. A rekao sam nešto na estonskom, a sada moram nastaviti na engleskom. O ovome smo već razgovarali 4.9. i vi ste koristili jedan izraz e, magično rješenje za sve Dakle, treba e, objasniti način na koji komisija ovdje djeluje. Ne treba nam čarobno rješenje za sve, već e, konkretni koraci naprijed. Bili bismo sretni sa samo nekoliko stvari ako ih obavite. Ali kako ste to opisali u rujnu i kako sad govorite o tome, čini se da uopće ne pokušavate problematizirati ovo pitanje i to je ili intelektualna ljenost ili politička nesposobnost. Dakle, vi sada morate problematizirati te odluke koje su donešene na konferenciji i a a ne samo govoriti o tome kao da nema problema, jer mi znamo da su pred nama veliki problemi i ako vi to ne priznate, onda u ovom odboru neće baš e, blago naklono gledati na vas. Hvala. Pas iz zelenih. Hvala. Hvala gospodinu Hovoleju. Pa čini mi se da se malo i ponavljamo, ali to je žalosno, jer na neki način ostaju kritike, a vi stalno branite ono što se događa na globalnoj sceni i govorite da je to dobra stvar. Mislim da se to ne može reći i moramo biti čvršći i više kritični. Budući da je hitno ograničiti naše emisije, pogotovo iz zrakoplovstva. I tu je važno imati jedan ton hitnosti koji se ne čuje iz vašeg govora. Vi zvučite kao glasnogovornik i kao, a to nije kompliment. Još razmišljamo o nečemu što smo razgovarali u rujnu, hoćemo li uložiti rezervu ili ne, imali ste e, na vijeću rasprave o tome, u početku je komisija bila za to, ali vijeće je reklo ne, odlučit ćemo u Montrealu i sad ste se vratili da i rekli da o tome nije raspravljeno. A što se dogodilo sa inicijalnom stajalištem komisije? Vi ste željeli uložiti rezervu, dakle tekst se nije promijenio. A ono što, što se sad zapravo promijenilo? Sad govorite da je dobro što se o tome nije održala rasprava i što niste morali uložiti rezervu. Dakle, zaboravljate na vaše početne zabrinutosti zbog kojih ste željeli uložiti rezervu. Mislim da tu niste dosljedni. Ali pogledajmo unaprijed. Razumijem da ne možete reći sve već o novoj komisiji, ali znamo da američki zrakoplovni prijevoznici vama pišu pisma o njemačkim poreznim inicijativama i oni tvrde da Korsija treba biti tu i da su te inicijative štetne za Korsiju. Pa to pokazuje kako industrija koristi Korsiju i to, to bi vas trebali, trebalo zabrinuti. I trebali biste im pisati da to prestanu i da ćemo mi kao Europa preuzeti vlastitu odgovornost jer kažete da pravno možda ne bude konflikta, ali politički znate da Korsiju koriste eh, zrakoplovni prijevoznici. Što ćete učiniti s time? Zadnje pitanje je već spomenuto u siječnju 2020. komisija mora donijeti ovo izvješće o ne CO2 učincima avijacije. Hoćete li stići do tog roka i to je vrlo eh, važna tema za parlament. Hvala. Mislim da se nitko ne javlja za ID. I za e a nitko također. Gue. Hvala. Rekli ste da je najbolji instrument koji imamo na raspolaganju Corsija, pa ako je to slučaj, dakle, Zar ne mislite da trebamo naći neki bolji instrument? Jer ova schema ima mnogo problema, treba je ukinuti, trebaju nam alternative i potrebne su nam bolji obvezujući regulatorni sustavi. Trgovanje ugljikom i ove kompenzacije ne čine ništa, nemaju znanstvenu legitimnost, navode na krivi put odlače pažnju i mnogi znanstvenici govore da to doprinosi neto povećanju e, globalnih emisija. Procjenjuje se da do 2020. globalno zrakoplovstvo i te emisije će biti oko 70% veće nego 2005. i očekuje se da će to narasti za više od 300% do 2050. I kao čini se nema plan da se taj rast smanji. već oni govore o ovim kompenzacijama, alternativnim gorivima i slično, Pa to je ludo jer ti takvi takozvani alternativna goriva uključuju biogoriva. Najjeftinija biogoriva se proizvode iz palminog ulja, a mi znamo da proizvodnja toga dovodi do velike deforestacije. Dakle, gubimo ovdje u svakom slučaju i trenutno ne postoje drugi način za avijaciju nego da koristi fosilna goriva. Zar ne mislite da bismo trebali zaustaviti širenje e, aerodroma i avijacije jer na planetu s ograničenim resursima nije moguće bezgranično se širiti, a ova neoliberalna ideologija vodi u propast. Hvala. Hvala. Pa mislim da nakon ovog prvog kruga pitanja, konkretnih pitanja, očekujemo konkretne odgovore od vas. Izvolite. Hvala. Hvala na svim komentarima i pitanjima. Čak i na ovim kritičnima, jer i to je dio rasprave. dijelim eh, mišljenje da je stvar hitna. I također se slažem da Korsija nije idealno rješenje. Ali moram reći da je to jedino globalno rješenje koje sada imamo i želimo multilateralno razgovarati sa svojim partnerima jer ovo je multilateralni forum i to nažalost znači da ponekad moramo učiniti kompromis kako bismo što više dionika uključili u to, a to je jako važno. I naravno ovo je jedini način eh, kako se baviti s ovim globalnim izazovima u zrakoplovstvu jer želimo i druge regije da preuzmu neke obveze u tom smislu. Pokušat ću odgovoriti na ova pitanja. Počet ću sa gospodinom Lizeom vezano za karbonski neutralna goriva. Svaćam da tu treba još mnogo toga učiniti i mogu vam jamčiti da mi ozbiljno na tome radimo i da pokušavamo naći neko rješenje koje bi također uzelo u obzira, čuo sam i napomene vezano za održiva goriva e, za e, zrakopolovstvo koja bi mogla imati negativan utjecaj e, na okoliš, pa mi moramo sve uzeti u obzir i mislim da ovaj rad koji već radimo nam pomaže da i tu ostvarimo neki napredak. Primio sam na znanje vaše kritike Korsije, nije me iznenadilo jer znam da oduvijek e, zagovarate da se učini više nego što se do sad uspjelo, ali moram reći da ono što je važno je da se angažiramo u tom međunarodnom procesu, a bez komisije i bez Europske unije ovaj međunarodni proces i pristup ne bi bio uspješan. sad imamo već 81 državu u dobrovoljnoj fazi uključenu i oni predstavljaju 76% međunarodnih zrakoplovnih aktivnosti. Imamo 95 država koje glasuju za Korsiju i to pokazuje da su preuzete neke globalne obveze koje inače ne bi mogle biti moguće. I na tehničkim raspravama pokušavamo ojačati ovaj integritet Korsije i Europa je i dalje predvodnik eh, u radu na tim pitanjima. A rezultati će doći. Što se tiče ovih pitanja vezano za oporezivanje, nema sumnje da i ovo dio tih rasprava koje su sad eh, pred nama i Naravno da želimo vidjeti i druge održive alternative i prijedloge za to. Mogu također reći kad uzmemo ovaj Connecting Europe eh, Facility oko 75% eh, toga je bilo za razvoj željeznica, također i unutarnjih plovnih puteva, tu se tu imamo više od 80% financiranja za podršku tome na razini Europske unije. A što se tiče budućnosti oporezivanja, dakle to je jedna od tema na kojima radi nova komisija i oni su jasno dali do znanja da se da rade na ovoj direktivi za oporezivanje energetike i siguran sam da te rasprave koje su već vode u više formacija na vijeću, uključujući i ECOFIN, dakle tu će političari morati donijeti konačnu odluku kako ići dalje s time. Dakle, te rasprave definitivno su u tijeku. A kad govorimo o opcijama, dakle opcije vezane za EU ETS, one su sve na stolu, nijedna još nije isključena. Uzimam u obzir sve opcije, ali ne mogu prejudicirati što će zaključiti nova komisija u izvješću. Naš zadatak je kako spojiti naše obveze za Korsiju i naše želje da Europska unija ide dalje u ambicijama od same Korsije i to će biti također važna rasprava. Dakle, da vidimo kako možemo učiniti još više. I već sam to rekao i ponavljam i dalje. Očuvali smo naše politike i mi možemo donositi odluke onako kako želimo mi to provesti u Europi, dakle u ovoj regiji i to je naravno sve u skladu sa Čikaškom konvencijom. Zatim, pitanje vezano za dosljednost Korsije sa Pariškim sporazumom i kao vijeće se složilo sa ovim ciljem do 2020. Ovo je prvi korak u smanjenju i ograničenju emisija, ali cilj je poboljšanje tehnologija, uvođenje ovih održivih goriva i e, tržišni mehanizmi, dakle ETS i Korsija. I ja mislim da su to one stvari na kojima moramo nastaviti raditi i koristiti rezultate u sva ta četiri dijela kako bi se ograničio loš utjecaj avijacije na e, okoliš. Korsija obuhvaća mnoge države i, i razvijene i države u razvoju i one će svi e, primjenjivati ta pravila. Zatim što se tiče ekskluzivnosti. Neki koordinatori su govorili o tome da o tome smo ovdje govorili i obavješteni se ste o stajalištu komisije prije nego što se išlo na skupštinu i a Dakle, vijeće je usvojilo stajalište i izmijenilo stajalište komisije i usmena izjava koju je dalo predsjedništvo u ime EU-a e jamči autonomiju procesa donošenja odluka u Europskoj uniji. A komisija se mora temeljiti na ovom okviru koji je dobila, u ovom slučaju to je stalište Unije i koje, koje su e, izradile države članice. Dakle, u skladu s tim stalištem, delegacije su na skupštini evaluirale E, to stajalište sa željom da se očuva naš okvir i slijedili smo sve crvene linije koje su e, definirane u stajalištu Unije, nijedna nije pređena. U isto vrijeme države članice EU-a i kao proaktivno e, stalno rade na poboljšanju učinkovitosti korsije i naravno i dalje ćemo to raditi. I također kao što sam već rekao, rezolucija Skupštine i kao nije pravno obvezujuća i ne zahtjeva e, usklađivanje zakonodavstva EU-a i država članica. Dakle, ova rezolucija e, bavi se globalnim sustavom, a EU sustav je regionalan jedno od načela Čikaške konvencije je to da svaka ugovorna država može upotrebljivati svoje e, zakone i restrikcije za e, prijevoznike, zrakoplovne prijevoznike. A to se primjenjuje i na ove restrikcije vezane za okoliš. Dakle, još jednom želim naglasiti da je naša autonomija politička u tom kontekstu očuvana. Postavljeno je i pitanje vezano za ne CO2 e, učinke zrakoplovstva, jer e, avioni ispuštaju ove aerosol, e, dušične okside i vodenu paru i slično što imaju kompleksne učinke na klimu. Danas je tek razumijevanje ovog učinka na srednjoj razini, dakle, i komisija želi dalje proučiti utjecaj tih eh, ne CO2 emisija, a to izvješće se iščekuje sljedeće godine. Vjerojatno neće biti gotovo do kraja siječnja, ali rad na tome se eh, nastavlja i nadamo se da ćemo to uspjeti što prije. Znam da nije idealno što kasnimo, ali to se ponekad događa i mi ćemo se naravno truditi da e, što prije završimo s tim poslom. Zatim postavljam i pitanje i komentari. gospodin Torvalds je e, to postavio. Hvala za ovo što ste rekli na estonskom poslije ćemo o tome popričati. Da li mi to problematiziramo u ICAO? Pa da, naravno, mi stalno e, to spominjemo u našim raspravama i s trećim državama i u bilateralnim raspravama i na skupštini. Naravno, svi želimo učiniti što je više moguće. Ali moram još jednom reći, dakle, to je multilateralni forum. Tu imamo 193 države sve su u drugčijim okolnostima i mi trebamo okupiti što veću većinu i pregovori nisu bili laki. Pogotovo kad se javila kineska delegacija, to su bili dosta kritični trenuci i bilo je kao da smo ušli u vremenski stroj jer smo te rasprave već imali još prije. Dakle, tu ne postoji međunarodni konsenzus, ali naš zadatak je uključiti što više međunarodnih partnera. Prije pet godina ljudi su govorili Korsija bi bila, će biti odlična kad budemo to imali, kad bude imala pravi integritet, onda će biti jako korisna jer to je globalna stvar, to uključuje mnoge dionike, ali sad su se stvari promijenile, sad su očekivanja veća, dakle da će sektor avijacije učiniti više i jasno je da to nestaje na emisijama, da tu postoje i drugi aspekti što može učiniti sektor avijacije kako bi smanjio svoj e, utjecaj na okoliš, na primjer izbaciti plastiku i drugo i mislim da tu trebamo još e, ulagati napor. Trebamo ići i dalje o rasprave o korsi i biti ambiciozni dugoročno. I treba nam više ambicije vezano i za ova održiva goriva za avijaciju. Neke države se slažu s nama, neke su više oprezne, ali mislim da je važno da se to što će se ti međunarodni procesi nastaviti, a mi ćemo učiniti više i ići ćemo još dalje i u to nema nikakve sumnje. Zatim, pitanje koje je postao potpredsjednik eh, vezano za američka pisma i za ove porize. Pa da, to je industrija, naravno da će oni pisati ta pisma i pokušati se ugurati i pokušati nametnuti svoju interpretaciju nekih stvari. Ali mi jasno kažemo da se mi ne slažemo s time. I kao što sam već rekao, vezano za Čikašku konvenciju i kao i činjenicu da imamo autonomiju donošenja odluka, mislim da smo to jasno dali do znanja međunarodnim partnerima ali naravno industrija će uvijek pokušavati naći način da progura svoju agendu, a naš posao je da im objasnimo što je moguće, a što nije. Dakle, mi ćemo naravno na jasan način njima odgovoriti jer ne vidimo da tu postoji kako kršenje sporazuma o prijevozu između SAD-a i Europske unije, a to, to je isto, isto spomenuto. Dodat ću još pitanje o to kompenzaciji tih e, emisija i alternativna goriva također. Već sam pokušao E, odgovoriti na to pitanje e, koje je postavio gospodin Volis, ali sustav e, kompenzacija je nešto što je tehnički moguće i kroz to dakle moramo gledati ipak i na učinkovitost toga i trebamo dakle smanjiti emisije, a imamo u e, i stručnjake koje sada e, proučavaju dakle mogućnost da se e, to smanji, dakle prema programima koje se poznaju u okviru korsije i mi ćemo redovno gledati mm, kako bi se mogle te E, jedinice e, za kompenzaciju ili kvote e, kako bi se moglo na osnovu emisijskih kvota napraviti kompenzaciju prema kriterijima koji su izradili stručnjaci. I ti kriteriji trebaju biti takvi da postoje i projekti na zemlji gdje će se smanjivati staklenički plinovi, a sve je to vezano za obveze ublažavanja e, tih emisija. Dakle, mi smo i dalje dio tih pregovora u okviru naše skupine stručnjaka i nastavit ćemo i dalje tako raditi. I posljednja stvar to su kriteriji održivosti kako bi gorivo u zrakoplovstvu bilo održivo. Za pilot projekte 23 kriterija su usvojena koje bi jamčila minimalno barem dakle 10% smanjenja a u rujnu su e, skupine stručnjaka i kao predložile vijeću i kao e, da e, usvoji 12 održivih kriterija. Europa će to podržati u sljedećih nekoliko mjeseci i to će također biti jamstvo da se nećemo riješiti već tih E, svih stvari koje su vezani za održivo zlakoplovstvo. Nam se nisam bio predug. Hvala, a sada nam je preostalo još e, par minuta da e, čujemo još preostala pitanja. Najprije gospođa Dali. Hvala. Gospodine ravnatelj, vi ste rekli da ćemo napraviti više, ići i dalje. To je dobro jer to su ambicije koje mi tražimo ali mi smo frustrirani zato što nam se čini da postoji značajna razlika između onoga što hitno treba napraviti, a to je da se smanje emisije svih sektora, te e, stava da e, se stvari vrte kao e, pod normalno. Jer sa mojeg stajališta vidim da i kao nije napravio nikakve značajne korake da bi se smanjile emisije. E, sam sektor sebe predstavlja kao žrtveno janje. Osobno ne mislim da je tako jer tražimo da svi sektori nešto naprave po tom pitanju. Tim prije što Evropska unija želi ostvariti nulti stupanj emisije do 2050. godine. A činjenica da je kao pokušavao blokirati države i regije koji su htjeli napraviti više, osobno smatram zabrinjavajućim. I želim da imamo jaču Europsku uniju, a smatram također da Europska unija ne smije samo usmeno prigovarati, već treba formalno uložiti prigovor. E, treba dakle stvari staviti na papir kako bi se kasnije na to moglo pozivati. A kroz europski sustav emisijskih kvota trebamo reducirati emisije u zrakoplovstvu. A jer e, emisije su i dalje visoke, naročito u zrakoplovstvu gdje su se povećale u posljednjih 20 godina. Međutim, e, znate jako dobro, baš kao i ja, da takvo ponašanje neće omogućiti da smanjimo emisije e, ugljičnog dioksida do 2050. godine. Ako želimo to ostvariti, moramo biti puno ambiciozni. Hvala. Sada Mate nima riječ. Hvala lijepa. Gospodine Ravlanj, pa kao da slušam e, paralelni svijet. Ne govorimo samo o tome da trebamo imati nulti stupanj emisije do 2050. godine, već moramo do 2030. smanjiti emisije za barem 55% a e, emisije su se u zrakoplovstvu u Europi povećale za četvrtinu, što je nevjerojatno i zaista izaziva veliku ljutnju. Što se tiče većih ambicija i hao mislim da tu stvari moramo napraviti na jedan drugačiji način. Moramo na to gledati sasvim suprotno. Mi moramo reći što želimo i onda tražiti da Korsija to primjeni. Ali na mrtvom planetu nitko neće moći poslovati, pa niti zrakoplovne kompanije. I e, nadam se da je to nešto što neće zaboraviti niti Europska komisija. Budući da i kao počinje govoriti i pripremati rasprave o konkretnim smanjenjima e, i ciljevima e, smanjenja, sada 2019. 2020. godine. Zanima me koje je vaše stajalište o konkretnim smanjenjima emisija u ICAO i kako ćete to spojiti sa ETS-om i e, tamošnjim ciljevima? I kada mislite da će taj sustav emisijskih kvota u Europi za sektor e, zrakoplovstva početi primoravati e, zrakoplovnu industriju da se tome podvrgne. Kad će zrakoplovstvo postati, e, stati na istu e, nogu i postati ravnopravno s drugim sektorima emisije? Hvala sada predstavnica zelenih. Gospodin Hojslik je već rekao sve, pa mislim da taj način vam mogu uštedjeti na vremenu. Hvala. Tražili se možda još netko e, javlja za riječ? Ne, u tom slučaju možete odgovoriti na dvije do tri minute. Hvala lijepa i hvala na komentarima i naravno hvala za sva ta pitanja i to što želite da ambicije budu veće. E, što se tiče komentara i koje je dala gospođa Dali, e, i ja se s vama slažem da ovako stanje redovno kao način e, rada nije nešto što se može prihvatiti i treba smanjiti emisije u svim industrijskim sektorima, uključujući i u sektoru zrakoplovstva. E, mislim da je zrakoplovstvu trebalo neko vrijeme da shvati da ne možemo nastaviti s tim redovnim stanjem i mislim da su oni sada te e, zahtjeve za smanjenjem emisija počeli shvaćati bitno ozbiljnije. A i kao je dio Ujedinjenih naroda to je složeno tijelo koje ima kao člana 193 države i ne ide baš često naprijed velikim koracima, e, već e, ide malim korecima i mi pokušavamo pogurati kao kako bi održivo zrakoplovstva bila nešto čemu će se posvetiti više pozornosti. A predsjednik kao se za to zalaže i zahvaljujući i njegovim naporima. Prije tri godine došlo je do e, razumijevanja za to e, na svjetskoj razini koje se dakle tako potpisalo. Što se tiče dakle, kompenzacija i kvota mor vezano za neutralne emisije ugljika, slažem se s vama. Razmatramo nekoliko opcija koje možemo razraditi prema zelenom planu. A među njima se nalazi i ono što sam govorila, to je promicanje održivog goriva u zrakoplovstvu i mislim da će to e, dati rezultate. E, budemo li mi radili na tome, imat ćemo zaista zamjenu kerozinu na srednji i dugi rok. I e, još jednu stvar moram reći o Korsi i to je mislim posljednja koju ću reći. Prema izračunu plan Korsija bi mogao oblačiti 2,5 milijarde tona e, e tona e, emisija e, što 2035. godine koji se također mogu jasno izraziti novčano i to je nešto što nije zanemarivo, ali moramo sve to što stoji u korse i provesti u praksu. Hvala lijepa. Pretpostavljam da ćemo se u puno navrata vraćati na ovu temu kada, počevo toga, kada komunikacija bude dala kada komisija bude dala komunikaciju u zelenom planu. I morat ćemo se pozabaviti dakle svim tim pitanjima bez obzira s kojeg stajališta gledamo NATO sa stajališta SES-a ili drugih mogućih politika. Dobro je da smo sada otvoreno razgovarali i iskreno sa glavnom upravom MU. E, vrlo skoro ćemo saslušati i novog povjerenika zaduženog za sektor prometa, što će biti nova prilika da parlament kaže što želi u tom smislu. E, dopustite mi da s moje strane ja zahvalim zastupnicima na E, vrlo strogim pitanjima i komentarima, ali e, ja tam uvijek spreman doći e, pred vaš odbor kako bismo razgovarali o tim pitanjima. Okay. Prelazimo sada na drugi dio jutarnjeg jutarnje sjednice. Pozdravljam e, ravnatelje agencija e, koje su u nadležnosti odbora ENVI i prije domjenka imamo ipak radnu sesiju. Organizirat ćemo se na sljedeći način. Započet ćemo općim e, uvodom gospođe Andreja Aman koja je na čelu Centra za prevenciju bolesti zaraznih bolesti, a nakon toga ćemo se više praviti agencijama koje su vezane za okoliš, da bismo završili s agencijama viš, koji se više bave zdravstvom. E, nakon toga ćete moći postavljati pitanja, e, a za početak ću postaviti pitanja kontaktne osobe za pojedine agencije. Za početak ćete nam vi predstaviti, Andrej Amon, općenito sve agencije. Dobro jutro i hvala lijepo što vam danas možemo predstaviti tih pet agencija. Ovo je drugi puta da imamo prilike predstaviti naše agencije na početku parlamentarnog saziva. Zahvaljujem predsjedavajućem odbora kao i tajništvu što je to organizirao. Ja sam na čelu e, Centra za prevenciju e, zaraznih bolesti, ali vam govorim sada kao predstavnica naše mreže, jer e, sve skupa u našoj mreži ima 47 agencija, pet od njih u nadležnosti Envija. I mi imamo tehničke, znanstvene i e, upravne zadatke kako bismo podržavali europske institucije. Htjela bih vam dati pregled onoga što naše agencije rade za građane i što je zajedničko svim ovim e, pet, e, svi, svi, za svih naših pet agencija. Cilj je da E, naglasimo kombinirano stručno znanje i e, znanstvene savjete koje vam možemo staviti na raspolaganje vama kao zastupnicima Europskog parlamenta. Naša ekspertiza može pomoći prilikom provedbe prioriteta Europske unije, primjerice ostvarivanja ciljeva održivog razvoja agende 2030. godine Europskog zelenog plana borbe protiv onečišćenja i isto tako e, je rečeno, to što je rekao gospodin Juncker kada bio je izabran na čelo komisije, da moramo e, dakle više raditi na ostvarivanju tih ambicija kao što je to bilo rečeno od strane vašeg odbora sve ovo čim se bavi naših pet agencija odnosi se na svakodnevni život svih je Europljana. Mi smo tu da zaštitimo ljudsko zdravlje, okoliš i e, kako bi Europska unija istovremeno postala sigurnija i konkurentnija. Kako bismo vam e, jednom riječju prikazali što e, smo mi, predočili smo vam ovo na E, ovoj prozirnici i tu smo stavili ključne riječi znanost, zdravlje, sigurnost kao i neke koje su više vezane za naše agencije, e, lijekovi, kemikalije, okoliš, hrana i bolesti. Naše agencije imaju različite okvire u kojima rade, međutim, postoje neka područja koja su svima zajednička u našem načinom rada mi svi radimo na neovisan i transparentan način i uključujemo zainteresirane dionike, nevladine udruge, primjerice potrošače, pacijente, poljoprivrednike i tako dalje u našem svakodnevnom radu želimo dati dobre znanstvene dokaze ili mišljenja koji će se temeljiti na najboljim e, mogućim e, dokazima kako bi javnost imala više povjerenja u znanstveno donošenje odluka. Želimo pomoći onima koji donose odluke i političarima kako bi regulativni okviri Europske unije dobro funkcionirali i to temeljem znanstvenih činjenica kako da damo dodanu vrijednost našim dionicima. Imate različite političke prioritete koji uključuju biološku raznolikost, kružno gospodarstvo, kvalitetu zraka, koništenje pesticida, kemikalija i tako dalje. Mi smo okupili najbolje znanstvenike i stručnjake iz svih država članica i na taj način osigurali da mišljenja koje dajemo e, zaista budu najbolje moguće utemeljena. Naš rad omogućuje vama i politikama Europske unije da mogu dobro donositi odluke budući da možemo pružiti perspektivu sa stajališta cijele Europske unije. Što se tiče ispravnih političkih odluka, treba biti i učinkovit jer ne možete niti gubiti vrijeme, niti bacati sredstva. I zato e, mi radimo na tome da se stvari rade učinkovitije jer radimo na jedinstven način, a nije potrebno sve to napraviti u 28 različitih država naš upravni odbor sadrži i predstavnike država kao i predstavnike Europskog e, parlamenta. Mnogi od njih su danas ovdje s nama. Radimo na poboljšanju života građana i mi e, na izravni način tome e, doprinosimo. Građani uživaju bolju zaštitu zato što mi radimo na zajedničkim normama za Europsku uniju. Agencije Envija tu su da bi vam dale potporu na različite načine. Dakle, dijelimo naše i širimo naše znanstveno i tehničko znanje u pripremnim fazama zakona koje usvajate, dajemo vam podatke koje prikupljamo. Također, prilikom izrada zakonodavstva pomažemo državama članicama i komisiji da provedu nove zakone i to u duhu koji ste im namijenili. Prilikom procjena vaših politika i programa možemo dati povratne informacije koje se temelje na konkretnim praktičnim primjerima podataka koje prikupljamo. E, možemo dakle vas informirati kada postavite zastupnička pitanja, a možemo vam dati informacije koje su potrebne da bi se došlo do rješenja, ako to želite, a također ćemo saslušati rado i povratnu informacije s vaše strane. Mi vama također trebamo položiti račune formalno e, putem postupka razješnice i godišnjim saslušanjem naših ravnatelja. A e, kolege, ja Uskoro ćemo vam reći više o tome što radi svaka od naših agencija po, na osob i govorit ćemo vam o tome kako blisko surađujemo. Dali smo vam također eh, pisanim putem neke informacije o radu naših agencija koje ćete moći dobiti, e, moći naći i na E, web stranicama odbora Envi. I to smo vam uputili samo elektroničkim putem e, kako ne bismo trošili papir. I e, sve naše načini da nas se kontaktira stoje na web stranicama odbora Envi. Prema tome samo nam se javite i e, drago nam je što ćemo surađivati s novim e, zastupnicima koji kontaktnim točkama za naše agencije. I za kraj, evo, mogu samo ponoviti ono što je rekao predsjednik odbora. Nakon sastanka odbora pet agencija vas poziva na mali domjenak e, i svi ste na njih pozvani. Hvala lijepa. Onda prelazimo na prezentaciju tri agencije Počinjemo sa EKOM, Europskom kemijskom agencijom. Evo, riječ ima gospodin Bjorn Hansen, direktor EKE. Hvala lijepo. Ja ću vam dati, e, štovani zastupnici, jedan vrlo kratak i brz pregled Evropske agencije za kemikalije, Evropske kemijske agencije EKE. Evo, Europska kemijska agencija radi e, zajedno s našim partnerima, što znači u velikoj mjeri zemljama članicama, komisijom, parlamentom i našim institucionalnim dionicima koji predstavljaju industriju, zatim zelene nevladine organizacije, pa i specijalizirane različite aktivističke skupine i organizacije za zaštitu životinja, primjerice i tako dalje. Naš glavni cilj je osigurati Dakle, naš glavni cilj je sigurno rukovanje kemikalijama, kemijskim tvarima i substancama. Evo ovdje vidite na ovom slajdu, na ovoj prozirnici kako to izgleda, ali naš glavni cilj je naravno da e, uspostavimo sigurnost zaštitimo radnike, zaštitimo potrošače kada koriste različite kemijske substance i materijale, ali i sve one koji su e, slučajno izloženi različitim kemijskim substancama kao i naš okoliš. Na taj način doprinosimo i očuvanju bioraznolikosti pitke vode, zraka, tla i dakle dajemo veliki ekološki doprinos, jasno. E, samo da nešto tu nabrojim. Mi smo uglavnom orijentirani u svom radu na Evropsku uniju, međutim imamo i neke zadaće koje su vezane za međunarodnu agendu u zaštiti rada sa kemikalijama. Osim toga, mi tijekom čitavog našeg, e, u cijelom našem djelovanju dajemo važan doprinos funkcioniranju našeg unutarnjeg tržišta i osiguranju e, fer, poštene tržišnog poštenog tržišnog natjecanja. E, osim toga, mi potičemo rad inovativne kemijske industrije, a činjenica da je kemijska industrija zapravo industrija svih industrija, na taj način mi doprinosimo i inovacijama u industriji generalno. A kroz inovacije i sigurnost mi pridonosimo i konkurentnosti ne samo kemijske industrije u Europskoj nego i naše europske industrije generalno i globalno. Dakle, naša dodana, dakle, dodana vrijednost naše agencije u tom velikom e, našem mašineriji našeg rada je zapravo e, naš doprinos i sigurnosti i, i jačanju unutarnjeg tržišta. A to sve postižemo jasno kroz bolje zakonodavstvo i kroz konsekventno primjenjivanje zakonskih propisa na čijem zapravo donošenju i mi sudjelujemo. A to opet naravno dovodi do boljih uvjeta na unutarnjem tržištu i veće konkurentnosti. I zatim mi to prinosimo naravno i što je za naše građane posebno važno, konzistentnosti i sinergiji među svim našim zakonodavnim aktima kojima doprinosimo i koji reguliraju ova područja. Osnova našeg rada je očito naš e, stručnjaci, naši zaposlenici, naše znanje i naše iskustvo ali dakle mi imamo i najveću svjetsku bazu podataka o kemijskim tvarima i substancama koja ne služi samo nama u našem radu u našoj agenciji, nego se tom bazom podataka služe i svi u Europskoj uniji i koji je trebaju iz bilo kojeg razloga i na taj način opet doprinosimo jačanju naše konkurentnosti, Europske unije u cijelosti, naše industrije E, mi imamo čitav niz vrlo specifičnih nadležnosti i specijalizacija. Dakle, imamo dakle, procjena rizika kemikalija, zatim procjena rizika i procjena učinaka kemikalija po društvu socioekonomske analize. Naravno, mi to izrađujemo zato što smo radimo sve te studije, analize, zato što znamo da općenito uporaba kemikalije, bratanje kemikalijama jako brine naše građane. Čitav niz anketa i ispitivanja javnog mnjenja je upravo to pokazala koliko to građane brine. Stoga mi pokušavamo vrlo aktivno pridonjeti, e, da kažemo ublažavanju briga i razbijanju sumnje naših stanovništva. I to naravno kroz to što im pokušavamo dići razinu općeg znanja o onom šta su kemikalije, kako s njima baratati, kao i specifična znanja, a na kraju, naravno, i mi uvjeravamo i na jedan vrlo transparentan način naše građane da radimo na siguran način. Naša dužnost nije samo implementirati, učinkovito implementirati evropske propise kod baratanja kemikalijama i upravljanje kemikalijama i to na znanstvenoj i svakolikoj drugoj bazi, nego je i biti spreman i biti tu vama pre ruci kad nas vi kao donositelji političkih odluka trebate i zbog toga mi smo i profilirali našu agenciju kao agenciju koja je vama na raspolaganju kad nas zatrebate. Evo da vam pokažem gdje smo mi u ovom čitavom procesu. Evo jasno je da je jedna od prioriteta bila i kružno gospodarstvo koju se provodi kroz, i to je bila jedan od prioriteta prošlog mandata i prošlog saziva parlamenta, a sada je to i zeleni plan koji je apsolutno nova komisija proglasila svojim prioritetom. Ono što mi, dakle naše mjesto kako ga mi vidimo u kontekstu e, cirkularne ekonomije je upravo to da su zapravo e, cirkularna ekonomija znači cirkularno kružno korištenje svih mogućih materijala. Svi materijali se sastoje od kemijskih tvari, različitih substanci ili spojeva. Prema tome ta činjenica je da su dakle cirkularnost, kruženje, e, zapravo i kemi, kruženje kemikalijskih substanci jedno te isto ali mi znamo da recimo inovacije koje proizlaze iz kemijske industrije postaju glavnim e, pokretačem za nalaženje rješenja na mnoge izazove s kojim se naše društvo suočava. Primjerice, mi pomažemo u iznalaženju tehničkih rješenja za ublažavanje klimatskih promjena, a pritom naravno sva ta rješenja moraju biti sigurna i tu su ponovno velika uloga naše agencije. Mi možemo pridonijeti našim znanjem, našim kompetencijama, našom stručnošću i samom kružnom gospodarstvu, pogotovo i kao i kasnije implementaciji zelenog plana. Čineći to, mi smo reorganizirali želji da to što bolje učinimo, mi smo reorganizirali našu agenciju i tu ću govoriti o dvije najvažnije stvari u našoj novoj strukturi koje su najbitnije za sve ove zadaće. Naime, mi smo i napravili čitavu reformu kako bi te zadaće mogli odmah rješavati i mogli ih lako ugrađivati u svaki naš tekući rad. Kako bi lako mogli razviti sinergiju i osigurati konzistentnost za sve pravne akte na kojima se radi. A sada gledamo dakle institucionalno u agenciji ne samo na pojedinu substancu kemijsku, na jednu tvar, nego na skupine tvari. To je recimo jedna od glavnih reform, ovih noviteta u našoj agenciji. Mislim da ćemo kompletno dovršiti rad na toj reformi do kraja godine. Naša najveća, kao što znate, adut su naši zaposlenici. Ovdje vidite otprilike jednu trećinu njih na ovom slajdu, na ovoj fotografiji. Oni svi rade na tome da se postigne jedno održivo upravljanje kemikalijama na dobrobit naših građana i našeg okoliša. I time bih želio i završiti moju dio prezentacije pet agencija Europske unije. Dakle, ovo je bila prezentacija EKE. Dobro, sad prelazimo na agenciju EFSU. Dakle, Agencija za sigurnost hrane. Hvala vam lijepa. E, ima Bernhard Url. Hvala. Ja ću sad vam predstaviti ovu agenciju Evropske unije koja je smještena u Parmi u Italiji, agencija za sigurnost hrane i ima otprilike 500 ljudi zaposlenih. Ono što mi radimo vidite upravo na donjoj ljevoj strani, e, strani ovog slajda. Tu kažemo da je to e, znanost u kojoj imamo povjerenje i koja e, koja nam pruža sigurnost hrane, dakle Vidite, to je ono što je najbitnije. Sve počinje zapravo s tim sigurnost hrane. Ali to moramo jasno staviti u veći, u veći kontekst održivosti zdravlja i zdrave hrane, sigurne hrane. Dakle, sigurna hrana se uvijek mora sagledavati kroz održivost i zdravlje, javno zdravlje. Kako ćemo moći proizvoditi takvu hranu? A u budućnosti znamo da ćemo morati proizvesti još više hrane za 10 milijardi ljudi koliko ćemo uskoro na globusu imati. Kako ćemo to na održiv način proizvesti? Naravno, zato nam treba znanost. Prema tome, mi smo znanstveni savjetnici europskih institucija. U neku ruku smo mi vaši konzultanti kako biste lakše svoje političke odluke donosili i to zasnovano na najnovijim i najboljim mogućim znanstvenim spoznajama. Prema tome, vidite, mi smo recimo nedavno radili jednu anketu i pitali ljude diljem Evropske unije na šta mislite, šta vam je najveća briga kad idete u kupnju hrane i u nabavke. I mogu vam reći da sigurnost hrane nije bila najvažnija zabrinutost, e, baš nego e, sigurnost hrane je bila naravno glavna i to je naravno jako dobar znak da je čitav sustav ovog osiguranja hrane u Europskoj uniji koja se odlaz, ide od naših zakonodavnih akata preko različitih kontrola do napokon naše agencije i e, cijelog znanstvenog da kažemo znanstvena osnova na kojoj se mi baziramo jako dobro funkcionira. Što mi konkretno radimo? Ovdje vidite, mi radimo na puno različitih zakonodavnih akata, recimo konkretno na 30 dosjeja trenutno, za koje mi on dajemo znanstvene savjete za one koji donose političke odluke ili vrše provode analizu rizika. I vidite, nijedan od tih dosjea nije zapravo direktno o hrani, ali zapravo je svaki se radi o hrani. Jer morate naravno u svemu sagledati čitav sustav hrane. To je jedan sociološki i gospodarski sustav, ekonomski sustav, kojeg ćemo morati idućih godina bitno reformirati kako bi mogli na održiv način proizvesti zdravu hranu i to u dovoljnoj količini. Također mi i e, objavljujemo, dakle, mi informiramo javnost o mogućim rizicima kao i sve naše dionike jer to je napokon i zakonska obaveza samo jedna dobra zakonska obveza kako bi na vrijeme dali razumljivu informaciju o svim europskim potrošačima o eventualnim rizicima u prehrambenom lancu i kako bi naravno popratili rad medija i njima dali pravi input. Naravno, mi ne bismo mogli raditi bez suradnje zemalja članica. Zemlje članice nam daju svoje stručnjake, a to su oni ljudi koji sjede na našim panelima u našim panelima i bez njih ne bi EFSA, naša agencija, mogla obavljati svoj posao. A sada pogledajmo na kojoj osnovi mi obavljamo naš svakodnevni rad. Što nam, da tako kažem, daje energiju da se trudimo i postignemo maksimalnu sigurnost hrane u EU? Mislim da je to prilično jasno. To je znanstvena izvrsnost, jer mi imamo obavezu, ali i ambiciju da vam damo najbolji mogući znanstveni savjet. Zatim govorimo o inovacijama, pogotovo kod e, procjene rizika, zato što se u prehrambenoj industriji beskonačno i stalno i vel, brzo inovira i mi moramo onda naravno to popratiti znanstvenim spoznajama. Gledajte, tu se govori o nanomaterijalima, već o svemu mogućem i mi to moramo pratiti. Zatim, suradnja. Suradnja nam je potrebna kao zapravo ona osnovni DNK u našem čitavom organizmu naše agencije. I na kraju da naglasim još zadnje dvije vrijednosti, to su neovisnost. Mi imamo zakonsku obavezu dati neovisan, potpuno autonoman znanstveni savjet svim donositeljima političkih odluka kada su u pitanju sigurnost hrane, održivost, okoliš. A i to radimo na jedan otvoren transparentan način. A otvorenost za nas ima prvo ta dva elementa. S jedne strane transparentnost, s druge strane angažiranost. I zato smo jako zahvalni Europskom parlamentu, vijeću i komisiji da nam je sa novom uredbom o transparentnosti koja je samo prije nekoliko mjeseci usvojena, da možemo nove zadaće e, preuzeti, ali isto tako i doći do novih resursa. I ujedno sad želim i na vas apelirati odmah na ovom mjestu da se kod novog VFO-a zauzmete za nove resurse financijske za nas, jer sa tim novim financijskim resursima u novom višegodišnjem proračunu ćemo moći jednostavno napraviti veliki skok u i unapredovati nevjerojatno kod naših procjena rizika, što je sve važnije za budućnost. I na kraju za koga mi radimo. Imamo, da kažemo, velika četiri klijenta većinu naših radnih zadataka dobivamo od Europske komisije. Ali Europski parlament može angažirati našu agenciju. I trenutno mi radimo upravo u okviru mandata kojeg smo dobili od Europskog parlamenta. I jedno recimo e, pitanje zdravlja pčela. Mi istražujemo šta sve utječe na izumiranje pčela, a druga zadaća je recimo dobrobit životinja za koje ste nas zadužili i tu moramo uspjelo zahvaljujući znanstvenim spoznajama i savjetima popraviti stanje i dobrobit životinja u Europskoj uniji. I na kraju imamo još kao klijenta i zemlje članice što se ne događa vrlo često da nas one angažiraju i na kraju možemo sami sebi zadati zadaće e, kako bismo bili spremni za nove izazove sutrašnjice. Dakle, iz, od ta, četiri velika klijenta mi zapravo preuzimamo zadaće i ono što radimo. Šta radimo? Mi dajemo znanstvene savjete, mi radimo procjene učinka, mi radimo analize i na kraju mi to sve e, prezentiramo i dajemo evropskim upraviteljima rizika, ali i javnosti. Tko radi ovaj posao u EFSI? Rekla sam već da imamo oko 500 zaposlenika, ali imamo 10 znanstvenih panela koje se sastoje od otprilike 20 stručnjaka iz čitave Europe počevši koji se bave recimo zaštitom biljaka, e, zaštitom biljaka, zatim dobrobiti životinjama, biološkim opasnostima, zatim e, životinskom hranom, genetski modificiranim organizmima, biološkim opasnostima, kemijskim kontaminacijama, aditivima u hrani, načinom ambalaže hrane i tako dalje i mi se naravno nosimo i sa onim novim rizicima koji se pojavljuju jer to je naš zadatak. EFSA mora gledati u budućnost i razmišljati koji će se biti nove prijetnje i rizici zbog migracija, zbog klimatskih promjena, zbog inovacija u prehrambenoj industriji, koji će se naravno novi rizici i opasnosti pojaviti i kako ćemo mi biti pripremljeni da se s njima uhvatimo u koštac. Dakle, naša pripremljenost, naše stanje da budemo uvijek spremni za sve, to kao i rad u našim znanstvenim panelima i znanstvenom odboru i naravno rad našeg zaposlenika, to su dakle one stvari kojima se bavimo. Evo vidite, mi radimo za ovo inicijativu zdravog planeta i na tome vam želim i zahvaliti na vašoj podršci čitavo ovo vrijeme našoj agenciji. Vi ste, evo čini mi se da smo spremni da pređemo na sljedeću prezentaciju. Zadnja je, prije nego što damo riječ našim zastupnicima, to je EEA, Europska agencija za okoliš. Hvala, zadovoljstvo mi je predstaviti rad Europske agencije za okoliš ovom odboru. Već postojimo 25 godina i naše glavne aktivnosti su e, informirati donositelje politika u Europi kako bi se poboljšala klima, okoliš u Europi, kako bi se pojačao doprinos e, Europe globalnim izazovima u tom području. A ono što smo radili ovih 25 godina je pružanje pravovremenih, relevantnih, ciljanih informacija kao osnovu rada donositeljima politika kako biste vi mogli donositi dobre odluke vezano za klimu i okoliš e, temeljene na činjenicima. I mi to radimo s ovim odborom i još nekoliko odbora u parlamentu, radimo sa više od deset služba komisije. Prioriteti su naravno glavna uprava za okoliš i glavna uprava za klimu, ali surađujemo blisko i sa državama članicama. E, to radimo na raznim politikama kvaliteta zraka, vode, upravljanje otpadom, klimatske promjene, zatim e, zdravlje i okoliš. I tu surađujemo s nekima od vas koji ste danas ovdje. E, to se tiče i globalne agende i također ovih ciljeva održivog razvoja. A naglasio bih da imamo jako snažnu mrežu naših država članica, imamo 28 članica Unije i još 11 dodatnih država i zajedno s njima podržavamo i upravljamo mrežama stručnjaka kojih ima više od 3000 koji donose svoju ekspertizu u Europi na temama koje su vezane za europski aki. Jedno od ključnih poboljšanja znanja tijekom zadnjih godina je razumijevanje da problemi i rješenja e, na njih se mora gledati sistematski. E, kad pogledamo izazove, očito je da imamo ozbiljnu klimatsku krizu u ovom trenutku, ali sve više svaćamo, a jako sam sretan zbog toga, da je bioraznolikost blisko povezana sa klimom i obratno i također bavimo se i neodrživim korištenjem resursa i učinkom toga. I mislim da ovdje imamo jasne poruke, situacija je hitna. Već vidimo nepovratnu štetu i sve je povezano jedno s drugim. Malo prije ste razgovarali i spominjalo se nastavljanje rada po starom, pa mogu vam reći da iz perspektive klime i okoliša ne možemo nastaviti po starom, moramo učiniti nešto novo e, u budućnosti. Dakle, moramo se baviti stvarima na sistematskoj razini, a to znači da moramo organizirati naše znanje i odrediti gdje treba intervenirati u politikama vezano za energetiku, hranu i sl. Kad prevedem to dakle u same politike, imamo ovdje taj zeleni plan koji je ugrađen u političke smjernice e, nove predsjednice Ursule von der Leyen i to je sve spojeno sa postojećim politikama i jačim ambicijama. Mi na svemu tome radimo, a kratak e, sadržaj te agende izgleda kao i naš radni program. Radimo na ovoj poveznici između klime i energije, tu pružamo podatke i informacije o obnovljivim izvorima energije, e, emisijama stakleničkih plinova i slično. Radimo na strategiji bioraznolikosti e, u podršci pripremama za KOP gdje će se govoriti o strategijama za bioraznolikost, zatim imamo netoksični okoliš, tu imamo direktive o e, onečišćenju zraka i vode, zatim imamo bioekonomiju, to je kritična tema, e, tu se radi o biomasi, onome što, koju korist može to donijeti za e, društvo, naravno radimo i na kružnom gospodarstvu. Također imamo održivo financiranje i te inicijative. Imamo i ovaj observatorij eh, za financije vezano za okoliš u budućnosti i tu radimo kako bismo uključili pitanje klime u to. Dakle, jako naporno radimo na toj agendi eh, za budućnost. Mislim da su svi upoznati sa izvješćem IPCC-a i izvješću panela o bioraznolikosti i ekosustavima i u tome radu blisko surađujemo, ali svakih pet godina Europa okuplja svoje najbolje znanje, a to nazivamo SOER izvješće, dakle izvješće o stanju okoliša koje objavljujemo svakih pet godina. A razlika od drugih izvješća je to da je naše vezano e, za europske politike i naše agende. Dakle, tu se govori o radu e, u Europi. Kad pogledamo ciljeve za 2020. većina toga je u crvenom i u žutome, ali e, radimo i na ambicijama za 2030. i 2050. Trenutno je ovo SOR izvješće u tisku 4.12 će to biti objavljeno ovdje u Briselu u zgradi vijeća. Predsjednik je rekao da će doći na taj događaj, hvala na tome. Povjerenik će također biti prisutan. A ovdje u izvješću dajemo jednu analizu za taj ambiciozan zeleni plan u Europi i ovdje govorimo o dinamici i prijelaznim promjenama koje su potrebne da krenemo u tom smjeru. Mislim da su poruke koje smo poslali jasne. Ove, ovi mali pomaci koje imamo danas neće dovesti do ispunjenja planova za 2030. 2050. Ne smijemo samo pokušavati raditi bolje, već i raditi i drugačije i ovdje pokušavamo dati informacije za politike kakve ćemo trebati u budućnosti, a to je ono čime se mi bavimo u agenciji. Naravno, drago nam je što surađujemo s vama, već dugo pozivamo izvjestitelje da dođu u agenciju i dajemo im naše najbolje podatke. Mi imamo pristup e, mrežama stručnjaka i želim e, naglasiti da surađujemo s kolegama ovdje kako bismo ovu perspektivu jedan planet, jedno zdravlje stavili u centar događanja. Drago mi je da je Bernard Turl iz EFSE spomenuo da računa na ove VFO rasprave o financijskom okviru da će dobiti dodatne resurse za svoju agenciju. Ja mogu reći istu stvar, nažalost e, mi smo jedna od agencija kojima su resursi smanjeni što je donekle čudno s obzirom na to kakve prioritete imamo za budućnost i ja bih zamolio parlament da nastavi igrati svoju pozitivnu ulogu u e, smislu financiranja agencija koje rade važan posao kako bi se ispunila obećanja europskih političara koja su dali svojim građanima. Hvala. Hvala. Da, svačam da je to neobično što ste rekli, dobro ste to rekli. Sada ću dati riječ kontaktnoj osobi za Envi. Hvala. Zadovoljstvo mi je što ste danas ovdje. Mislim da EKA e, je agencija koja ima jako važnu ulogu ne samo za kemikalije i kemijsku industriju, već e, i u zaštiti zdravlja i okoliša. I da se osigura da se ove opasne kemikalije zamijene s nečim sigurnim. Mislim da je to možda trebalo biti e, jasnije naglašeno u prezentaciji. Ja smatram da ovo nije pitanje vezano samo za zdravlje i okoliš, već također važan pokretač inovacija. Jer ovdje stvaramo mehanizam koji motivira ljude i stvara prilike za poduzeća da ulažu u istraživanje, jer da znaju ako e, nađu neku sigurnu alternativu za neku opasnu kemikaliju, da će imati tržište za to. Dakle, sada imamo situaciju gdje imamo različite zakonodavne akte koji se tiču e, kemikalija, na primjer endoktrine, disruptore u kozmetici i materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. To trebamo sve nekako okupiti i tu imamo e, prilike za to. Spomenuti ovaj zeleni plan. I ono što je važno je da Eka ima dovoljno resursa da, se, da radi na tome jer ako ne budemo imali kvalitetne regulatore nećemo moći imati ni e, konkurentno tržište. Hvala. Simona Bonafé je osoba za kontakt sa ESOM, ali ona nije ovdje danas. Pa dajem riječ Jute Guteland. Hvala. Pa ispričavam se prije svega zbog toga što Simona Bonafé nije mogla biti ovdje danas. Ali hvala vam na prezentaciji koja nam je pomogla da razumijemo važnu ulogu EFSE u sigurnosti hrane za europske državljane i nakon sporazuma koji je postignut ranije ove godine vezano za reviziju općeg zakona o hrani, EFSA će doživjeti velike promjene sljedeće godine i među novim zadacima ja bih se fokusirala na transparentnost i povjerljivost. Trenutno pravila u tom polju su različita u odnosu na područje u kojem se radi, a sa novim pravilima sve prijave za autorizaciju bit će objavljenje odmah nakon što se odluči da je prijava valjana. Osim toga, EFSA će morati stvarati baze podataka za studije e, koje podržavaju prijave. Imat ćemo pred, e, predpostupke e, gdje će EFSA moći davati savjete podnositelju prijava. Pa ja bih pitala koje mjere poduzima EFSA kako bi izmijenila svoju organizaciju, kako bi ispunila te nove zadatke. A drugo, smatrate li da bi ovaj predloženi proračun bio dovoljan kako bi EFSA u potpunosti ispunila svoje nove zadaće i također bih žela čuti ukratko kakvi su vaši pogledi e, vezano za činjenicu da Europa nije uspjela smanjiti korištenje pesticida od sredine 90-ih i imate li mišljenje vezano za nedavnu harmonizaciju pokazatelja rizika i procjeni rizika o korištenju pesticida, jer ovo je važan aspekt sigurnosti hrane. I kakvo je vaše mišljenje vezano za te harmonizirane pokazatelje rizika, jesu li oni e, svrsishodni? Hvala. Hvala. Juta Paulus e, iz Zelenih e, je osoba za kontakt za EEA. Hvala na prezentaciji. i saznala sam da EEA svakih pet godina objavljuje izvješće sa jednim pregledom cijelog sustava i svega što se događa. Dakle, pet godina to je komplementarno našem mandatu i mi samo jednom e, imamo zadovoljstvo primiti to izvješće. Mene zanima hoće li biti prilike imati neko izvješće na sredini razdoblja dakle da bolje možemo pratiti taj vaš rad. Hvala. Sada slobodno javljanje gospođa Novak iz Pučana. Hvala lijepa. Pa za početak bih rekla da sam sretna što sam dobila uvid u vaš rad i što sam dobila priliku da više naučimo o ovim agencijama koje pomažu e, nama u pripremi zakonodavstva. Naš e, odbor je vrlo sveobuhvatan, a ja sam e, nova članica ovog odbora i zato se često pitam na koga se osloniti, koga kontaktirati kada se bavimo različitim pitanjima. Također znamo da imamo lobije u parlamentu sa različitim interesima i zato mi je sad lakše kad ste naglasili da je vaš rad neovisan i profesionalan. E, često se pitam koja je osnova za naše zakone, da li to samo službenici pripremaju ili i stručnjaci i zato mi je vrlo drago što sam vidjela da je mnogo stručnjaka e, uključeno u rad vaših agencija. Jer je to dobro da se naše zakonodavstvo koje proizvodimo temelji na stručnosti i radu stručnjaka. I također istina je da parlament mora donositi političke odluke i one moraju biti usklađene sa ovim radom koji rade i stručnjaci. Ali naravno zakonodavstvo u donošenju zakona mnogo toga ovisi o političkim e, glasovima i drago mi je što sam naučila nešto o radu vaše agencije i da znam koga kontaktirati kad mi je potrebno stručno mišljenje i rad agencija je zapravo osnova za naš rad i ja se nadam da ćete vi u vašem radu uzeti u obzir rad parlamenta. Hvala. Da, to je bilo za sljedeći krug. Ne, ovaj za vas. E, za kuje Anja Asekam. Hvala. Imam pitanje za EKU i EFSU, počet ću s EKOM. Gospodine Hansen, jučer smo se vidjeli na jednom zanimljivom događaju uvezanom za endokrine disruptore, a iskorjenjivanje tih disruptora je jedan od najvećih izazova naših i, naše i budućih generacija. Napredak je još uvijek prespor i kako ubrzati proces identificiranja i zabrane tih endokrinih disruptora ili EDC-ova. Da li bi bilo dobro uvesti jedan pristup grupiranja u tu procjenu kemikalija s istim svojstvima kako bismo izbjegli da se jedne kemikalije mijenjaju drugima, na primjer kao bisfenol A u bisfenol S koje imaju zapravo ista svojstva i koja druga rješenja možemo razmotriti. Na primjer, kolega iz Agencije za okoliš tražio više resursa a ja to u potpunosti podržavam, a da li i EKA treba više resursa kako bi više i bolje mogla raditi na ovim e, važnim pitanjima. Zatim moje pitanje je FC. Zabrinuta sam zbog mnogih produžetaka postupaka e, vezano za razdoblje odobrenja pesticida. Imamo odobrenja iz 2003. koje se pet puta zaredom produžavaju zbog toga što ponovna procjena nije e, dovršena. Međutim, kemikalijama imamo pesticide koji su poznati kao endokrini disruptori i karcenogeni, mutageni, toksični e, kemikalije. Ponekad je to zbog e, kašnjenja u izvješćivanju država članica, ali imamo i kašnjenje i vašim procjenama i zbog čega se to događa i što je potrebno kako bi se to riješilo. Možete li objasniti zašto niste objavili izvješće o Mankosebu? Jer javne konsultacije o Mankosebu su završile u travnju 2018. a odbor za procjenu rizika EKE e već je završio u prošloj veljači da je ova tvar toksična i ovi opasni pesticidi moraju biti odmah zabranjeni i ne treba ih se produživati kao što e, preporuča komisija u ovom trenutku. Dakle, možete li to objasniti? Hvala. Gospodin za ECR. Hvala lijepa. E, želim se zahvaliti svim agencijama na izlaganju i prvo jedan komentar. E, naime, ovo je značajan način na koji možemo prikupljati podatke za socijalno-ekonomska e, i znanstvene e, pitanja. Jedina kritika prema vašem instrumentu e, jesu, je to da velike nevladine organizacije i udruge mogu e, lako imati pristupa tome. Ja ne znam da li se za vrijeme javne rasprave e, može e, također uzeti u obzir mišljenje manjih udruga. To je problem koji se teško može riješiti, ali mislim da moramo naglasiti važnost tih javnih rasprava i da bismo od njima trebali saznati što je više moguće. Kad Margarete Auken u ime zelenih Um, slušala sam uh, Agenciju za okoliš i uh, zaista uh, sam smatrala da je to zanimljivo. Međutim, zanima me što vi mislite o strategiji vezanoj za plastiku? Ja sam se prije nekoliko godina sastala s predstavnicima vaše agencije. Iako smo mi imali strategiju za e plastiku, dakle u Europskom parlamentu, u vašoj agenciji nije je bilo. Jer ja mislim e, da bi, kao što ste se bavili pitanjima otpada, trebali raditi i sa e, plastikom. Također to je važno i kada radimo na biološkoj raznolikosti. E, vaši podaci bi nam bili jako korisni i to bi nam bili čvrsti argumenti u našim rukama. Hvala i ja sam e, sebe stavio kao osobu koja će postaviti pitanja. Dobro, pa, ali još se javljaju kolege za pitanja, onda ću ja možda e, govoriti e, poslije svih vas. Najprije je Paulus. Hvala. Imam više od jednog pitanja. Prvo pitanje je pitanje za EFSU, jer sam ja jedan od sudpopisnica pisma koji smo vam uputili i za koje još nismo dobili odgovor. Radi se o pitanju sukoba interesa. Koliko mi je poznato, ne, EFSA se kao ne smatra da je ILS agencija privatnog sektora, dok eh, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji to e, jest takva, takvo tijelo. Nas malo brine da vi smatrate da je to neovisni stručnjak. A drugo pitanje je, vi ste na vašim prostornicama govorili o pripremama za različit, pripremi za slučaj različitih opasnosti, a govorili ste i o krizi za biološku raznolikost pa me zanima u kojoj mjeri e, je to uključeno u vaše scenarije primjerice degradacija tla e, to se može odnositi i na mikroorganizme u tlu. Na koji način to može utjecati na način na koji se mi hranimo, na način e, na koji radi poljoprivreda. Isto tako kako se štetnici mogu E, širiti s obzirom da više nemaju prirodne neprijatelje. A drugo pitanje odnosi se na EKU. Brine me način na koji se financiraju važne agencije. Ne bi li bilo najlakše i najpravednije da se novac ne uzima više iz proračuna Europske unije, već da se to naplati kod poduzeća, naročito one koji nisu dali ne, potpune dosije. Hvala. Gospodin Sinčić ima riječ. jednakost što se tiče sigurnosti hrane diljem Europe. E, kod nas u Hrvatskoj često se dogodi da hrana loše kvalitete dođe na naše tržište Najpoznatiji slučajevi su kad dolazi meso koje se u drugim zemljama ne može prodati, dolazi na hrvatsko tržište gdje je onda to moguće. Svako malo su nekakvi skandali s mesom, ali i sa drugim proizvodima. E, najpoznatiji slučaj kojim je ova tema o kojoj se pričalo na marginama postala mainstream, kojom je postalo svima jasno da smo zakinuti je slučaj Nutele kada se vidjelo da Nutella recimo za njemačko tržište je puno bolja u odnosu ono, na onoj koja se prodaje na hrvatskom tržištu. Velika razlika se tu utvrdila. Tako da pitam eh, šefa Agencije za sigurnost hrane eh, koje mjere će se poduzeti da se uklone ove nejednakosti, ova diskriminacija, jer smatram da, vjerujem da svi to smatramo, da niti jedna zemlja ne bi trebala postati smetlište ili odlagalište za stare i nekvalitetne prehrambene proizvode. Hvala. Thank you. Any other requests? Okay, so uh, my question would be to... Uh, e, javlja li se tko drugi za riječ? E, ne, onda ja imam jedno pitanje. Uh, Molik. E, zanima me kako se razgrađuje hrana E, e, u e, molekulu po molekulu ili tvar po tvar da nam to kažete odnosu na vašu nadležnost. I isto tako da u konačnici zdravlje je jedno jedinstveno. S tehničkog stajališta što vama treba, a isto tako možda iz političkog stajališta kako biste to pitanje bavili. Jer E, to su zapravo sve neke novi teritoriji ako želimo ozbiljno pristupati pitanjima kemikalija. Molim vas dakle da konkretno odgovorite na vrlo konkretna pitanja koja su vam postavljena. Možda za početak predstavnik e, agencije za okoliš. Dakle, da idemo obrnutim redom. Hvala lijepa na ovim pitanjima. Što se tiče izvješća svakih pet godina, ali mi svake godine izradimo otprilike 40 izvještaja i e, zapravo svakih nekoliko godina se oni obuhvaćaju i onda e, se to predstavi zapravo na jedan zajednički način. IPCC, na primjer, tako podstupa. U svakom slučaju mi godišnje napravimo izvještaj oko kvoći zraka, o vode, e, biološke raznolikosti primjerice. To dakle radimo godišnje. A imamo također i platforme koje daju stalno najažuriranije podatke. E, priprema prilagodba za klimu, platforma o vodi i tako dalje. Puno smo također uložili na jedan drugi način e, kako bismo e, došli do građana. Mi naime radimo karte i e, možete na tu kartu e, kliknuti kad ste na internetu i za bilo koji grad u Europi koji je veći od otprilike 10.000 stanovnika možete u e, stvarnom vremenu vidjeti kakva je kakvoća zraka. Ono što je jako značajno za nas je sustav Kopernikus, jer Europa je uložila milijarde da bi uspostavila taj sustav i ona ima ogromne potencijale za prikupljanje podataka puno više nego e, mnoge države članice koje to prikupljaju i onda nam ih šalju. E, dakle, mi činimo puno više nego li izradu jednog izvještaja svakih pet godina. Nadalje, pitanje o krizi biološke raznolikosti i poljoprivrede nije bilo izravno upućeno nama, ali mi e, radimo izvještavanje o biološkoj raznolikosti i jasno je da je glavni pritisak u Europi na biološku raznovrsnost e, sustav poljoprivrede, drugi je fragmentiranje tla, a e, i zemljišta, a treće je onečišćenje zraka. 2020. godine je e, bilo obećano, odnosno 2000. godine Europa je rekla da ne će spriječiti, da će spriječiti da se e, gubi biološka raznolikost. Nismo to napravili do tada, onda smo rekli da ćemo 2020. pa sada govorimo o 2030. godini, ali mi moramo vidjeti zašto se smanjuje biološka raznolikost, Vidjeli smo da se radi u velikoj mjeri i o poljoprivredi, a to je jako vezano i za pitanje subvencija i to smo naglasili u više e, izvještaja. Mislim da je to dakle bila većina pitanja. Ne, ne, postavili ste mi pitanje o strategije plastike. Kao što znate, mi nismo komisija, pa onda nemamo pravo da e, pokrenemo neku inicijativu surađujemo s komisijom po pitanju plastike na različite načine. Najprije u domeni komikalija i zdravlja e, mi e, damo, potporu komisiji. E, zatim vezano za naš sedmi okvirni program za okoliš, to je mm, nešto što će sada nova komisija napraviti i u direktivama o otpadu vidimo da Europska unija nije u stanju se nositi sa mm, odlaganjem vlastite plastike, naročito što Kina i neke druge zemlje više ne žele prihvatiti. A plastiku je teško ubaciti u e, kružno gospodarstvo. Radi se o kompleksnom e, materijalu koja se ne može tako lako uključiti u e, lanac tvari u tom smislu. I mislim da tu plastika nije dovoljno uključena u konkretne e, zbir politika. Hvala lijepa na vašim pitanjima i pokušat ću najbolje što je moguće na njih odgovoriti. Prvo pitanje koje mi je postavljeno vezano za novu uredbu o transparentnosti što će se promijeniti. Možda znate da nova uredba o transparentnosti sadrži četiri stupa. Transparentnost, kvaliteta studija koje koristimo i kvaliteta podataka, zatim upravljanje EFSOM i četvrto je komunikacija. Što se transparentnosti tiče, kao što je predviđeno u zakonodavstvu od e, ožujka 2021. godine, kada se mora početi provoditi to zakonodavstvo, objavit ćemo dakle sve dokaze koje koristimo za analizu rizika nedugo nakon što se prijava e, podnese i nakon toga ćemo to provjeriti i kroz nekoliko tjedana objavit ćemo sve podatke koje koristimo E, kao temelj analiza rizika. Mislim da je to veliki korak naprijed, ne samo prema tome da nam građansko društvo daje više povjerenja, već i e, da će drugi istraživači moći koristiti te podatke, primjenjivati ih na svoje modele i naći možda nešto što mi kao regulatori ne nalazimo. Po našem mišljenju to je nešto gdje Europa prednjači u transparentnosti u cijelom svijetu. Nitko drugi neće raditi na taj način. EFSA se pet godina zalagala za to i sada nam je jako drago da smo to ostvarili. Što se tiče kakvoće studija, mi ćemo uspostaviti registar studija gdje će industrija i laboratoriji koji rade za industriju i izrađuju studije morat će objaviti, objelodaniti te studije prije nego što daju prijave e, kako se ne bi niti jedna studija izgubila na putu od industrijskog sektora do sektora prijeve. A inače što se tiče e, upravljanja, to će se promijeniti jer sada ćemo imati upravni odbor bez država članica od 14 članova, ali od 2022. godine imat ćemo e, upravni odbor gdje će biti e, zastupljene i države članice, Europski parlament i civilno društvo, baš kao što je to slučaj sa svim drugim agencijama i isto tako doći će se provedbeni akt o analizi rizika gdje države članice e, moraju na zajednički način objavljivati koji rizici postoje u prehrambenom lancu. Osobno smatram da je to pozitivno jer ono što smo vidjeli u analizi e, rizika da ako se e, ne usklade različite poruke može zbuniti potrošača recimo pitanja se rezidujama iz 2017. godine, poruke koje su slane bile su raznovrsne i zato su se ljudi zbunili. Jedno od pitanja bilo je li proračun dovoljan? Što se tiče novih zadataka, ako dobijemo predviđeni proračun, bit će dovoljan. Međutim, što se tiče manjkavosti u redovnim zadacima EFSE, na primjer e, vezano za e, pesticide i njihovo uklanjanje, e, to nećemo dobiti novi novac jer novi novac je za upravljanje, kvalitetne studije, komunikaciju i tako dalje. Dakle, u kratkom to će biti dobro za nas, ali što se tiče manjkavosti tu kada radimo sa osobljem od 60 ljudi, a mislim da e, u Food and Drug Administration u Americi ima oko 1200 zaposlenika u Kanadi, adekvatna agencija ima 450 zaposlenika otprilike. Prema tome, e, kod nas je taj broj kadrova dosta e, malen E, to, su, to, to je problematično po pitanju e, rada na pesticidima i kemijskim mješavinama. Zahvalio bih gospođi Novak što je uočila e, i zahvala nam da smo mi neovisan izvor informacija jer mi se čini da je vrlo čudno da ljudi ponekada se pitaju možemo li imati povjerenja u agencije. Jer agencije ste vi kao zastupnici stvorili samo da služe javnom interesu. Mi ne radimo ni za što drugo. Plaća nam se iz proračuna, dakle nema interesa za industriju. Znači jedini interes je zaštita javnog zdravlja. Naravno, nismo uvijek bili e, dovoljno proaktivni i otvoreni kako bismo vas, neke od vas i civilno društvo uvjerili da kažu ja mogu zvjerovati u taj proces iako mi se s političkog stajališta rezultati ne sviđaju. A e, nove odredbe o transparentnosti daju nam sada e, pravno sasvim jasne okvire o tome što možemo objavljivati i što e, imamo i sredstva za to. Što se tiče pa tu ću vam morati ponovno kontaktirati jer ne znam točno kako sada stojimo po tom pitanju, ali uputit ću vam tu poruku kasnije. Što se tiče kašnjenja, da, e, izvještaj, ne, ni država članica nisu uvijek one kvalitete koje želimo i zato želimo da ih stručnjaci provjere zajedno s državama članicama kako bi na kraju postupka sve ti izvještaji o procjeni bili na istoj razini kvalitete. Ali imamo mrežu o pesticidima i radimo na državama članicama kako bi se cijeli postupak poboljšao i ubrzao. Ali ne smijemo se zavaravati. Po pitanju pesticida nemamo dovoljne resurse, nemamo dovoljno ljudi i nećemo moći e, podvostručiti brzinu po tom pitanju. Postavljeno je također jedno pitanje u sukobu interesa. Mislim da sam malo ponosa, ali ne sa samozvojstvom, mogu reći da je uz pomoć europskih institucija i Europskog parlamenta smo eh, napravili eh, eh, korak napred po pitanju sukoba interesa, dakle i europski ombudsman nam je to priznao nedavno. Dakle, pitanje organizacije koju ste vi spomenuli nije jedno koje mi smatramo istražbivačkom institucijom. Znamo da se ta institucija financira iz privatnih izvora i to e, znamo. Pitali ste o pripremi za opasnosti po pitanju degradacije tla. Ono što mi radimo po pitanju pesticida je model prediktivnosti za e, mikroorganizme u tlu. I mi pokušavamo koristiti najbolje modele, ali radi se o predviđanjima i tek kasnije kada dobijemo e, podatke o situaciji na terenu, možemo znati koja je stvarna situacija. E, tla. A kao što je ovaj parlament predložio, u Europi još uvijek nedostaje sustavna studija utjecaja kemijskih pesticida na okoliš. Imamo jako dobar sustav kad se radi o učinku na ljude, vjerojatno najbolji u svijetu o praćanju rezidua u hrani e, i kako to utječe na zdravlje ljudi godišnje EFSA izrađuje izvješće o rezultima pesticida i da li su sukladni normama, ali što se tiče okoliša Europa može napraviti više. Što se tiče kvalitete hrane i Hrvatske, žao mi je, ali ja nisam e, kompetentan da govorim o kvaliteti hrane, jer mi se bavimo e, sigurnosti, zdravstvenoj ispravnosti hrane kao točka ulaska na tržište. Ali tek kasnije gledamo na diferencijaciju kvalitete. To je dakle ekološka poljoprivreda, labeli i druge oznake. I to je nešto što moraju primjenjivati države članice i provoditi članice što nije e, u nadležnosti EFSE. A što se tiče efekta koktela, i mislim da je tu i kologa može nešto reći. Jako smo svjesni izloženosti e, više strukih e, izloženosti kemikalijama i e, uskoro će se objaviti prvo izvješće o kombiniranom utjecaju pesticida o, e, na štitnjaču i drugim sustavima ali radili smo na tome sedam godina i bavili smo se e, dakle samo sa dvije stvari u tijelu i samo s pesticida. Dakle, to je apsolutno predugo. To je ogroman izazov za znanost. Jer zaista još uvijek ne znamo točno kako te kemikalije utječu na organe i pravu metodologiju. Traži se jako puno toga i od EFSE i od EKE, e. ali američke e, je tijelo uložilo na milijune da bi u to istraživalo, mi bismo morali s njima surađivati. U svakom slučaju tu se puno više toga treba e, i može napraviti Međutim, u konačnici mislim da se svi moramo složiti da ćemo dobiti onoliko koliko ćemo, koliko ćemo u to uložiti. Platimo li više, a onda ćemo i učiniti više. Hvala lijepo. A ja ću sad od Bernharda preuzeti riječ i nastaviti. Neki dodaci u vezi ovih e, učinaka mješavina različitih tvari i substanca. Ali počet ću i sa onim što je gospođa Novak rekla, pa ću onda preći na nekoliko više znanstveno-tehničkih stvari u vezi spojeva i onda ću e, nastaviti sa pitanjem financiranja i izvora financiranja. Da, dakle, kao agencija i tu su i moji kolege, Dakle, u našem je mandatu, jer mi smo javne agencije, naravno da mi radimo ankete i provodimo takva istraživanja. Pogotovo ako raspravljate o nekakvom zakonodavnom e, projektu koji involvira i nas ili se na naše, odražava na naše zadaće, onda naravno se i mi involviramo i ovisno o tome kolike su mogućnosti naših e, resursa, pogotovo financijskih i zatim rokova i bit ćemo uvijek sretni da se možemo angažirati. Što se tiče samog sadržaja, da počnem sa onim javnim konsultacijama. To je donekle izazovno, pogotovo u odnosu na prikupljanje informacija, pitanja, savjeta i ostalog od građana i onda to na različitim jezicima dobiti, a onda ipak imati jedan od zadržati učinkovitost sustava. I onda je Evropski ombudsman došao na to da je jedan plan je donio od deset točaka u kojem nam zapravo e, pojednostavljuje kako da postupamo kako bi povećali pristupnost E, građan za građane Europske unije našim savjetima ili javnim konsultacijama. I mi uglavnom slijedimo taj plan od deset točaka. A što se tiče e, zamjene, ja sam zapravo govorio e, umjesto pet minuta, osam minuta. A mogu sam govoriti koliko god hoćete. Dakle, substitucija za nju je potrebna predvidivost i znanje. A ako imate predvidivost i znanje, onda možete stvari štetne zamijeniti onima koje djeluju isto, ali su neštetljive. Dakle, zamjenjivanje substitucija je jedan vrlo važna zapravo alatka kako bi promovirali i inovacije i sigurnost u kemijskom okruženju. Zatim pitanje endokrenih disruptora i kad ćemo ih moći zabraniti. To je zapravo zabrana spada u vašem područje rada parlamenta i komisije. Što se nas tiče, mi možemo jedino djelovati na ubrzanje znanstvenog istraživanja tome i tu vidim tri glavne aspekta koje su bitne za nas. Jedno je da povežemo pravne e, propise sa našim istraživanjem jer vidite mi vrlo usko surađujemo sa EFSA-om upravo kod tih endokrinih disruptora, ali naš posao bi zaista ubrzalo kad bi bilo više konzistencije i više povezanosti između nas i svih ostalih e, pravnih e, akata. Kad bi recimo na jednom mjestu imali e, sve što se odnosi na endokrine disruptore, na jednom mjestu sve zakonske propisno, onda bi to bilo nama puno lakše. Druga stvar je, mi, kao što sam već rekao u predstavljanju agencije, mi, mi pokušavamo objediniti u skupove različite tvari i substance kemijske kad ih proučavamo i tu je da uglavnom tako smo se reorganizirali i onda je naravno pitanje kako su strukture tih spojeva jednih kemikalija i tvari u jednoj skupini koje su njihove mogući učinci i koje je moguće korištenje. I tu recimo vidimo da postoji bitan potencijal u smislu da se ubrzaju identifikacija eh, endokrinih disruptora. I na kraju, kad pogledate količinu informacija kojima raspolažemo, koje imamo i koliko nam još takvih treba, jasno je da nam treba puno više testiranja da bismo otkrili sve endokrine disruptore, a to podrazumijeva i testiranje na životinjama. Međutim, mi ćemo naravno testirati samo tamo gdje je to potrebno da bi dobili potrebne podatke. E, mislim da smo već e, zapravo u našem radu se bitno ubrzali i što se tiče testiranja sukladnosti i što se tiče identifikacije što je moguće više tvari ili spojevaka koje su ujedno endokrini disruptori ili da zaključimo što je možda još važnije da neke tvari ili neke kemijske substance nisu, ne djeluju kao endokrini e, disruptori što je jako bitno. A zatim da dodam na ono što je Bernhard rekao, vi zapravo imate oni dva vrste generičkih e, zapravo razloga za koktel djelovanja i vi ste one namjerne i nenamjerne. Mislim da ste vi govorili o nenamjernim. Kemijski zakonski akti s našeg područja e, osiguravaju da se rizici od onih nenamjerno e, zapravo nastali rizici različitih kemijskih mješavina ili spojeva, da se oni isključe. Ali naravno, tu se e, dolazi do različite povezan, jake povezanosti između naravno i sigurnosti profesionalne kao i sigurnosti označavanja svega. Kod tih nenamjernih mješavina ili spojeva je najbitnije da znamo šta je to. Koje su to zapravo, kojima smo mi različitim spojevima izloženi, a da to nije bilo namjerno. I mislim da je tu dobro, da je to od velike pomoći zapravo jedna sustavna prikupljanje i e, sistematizacija postojećih podataka, ali zatim i nadzor i onog što ljudi rade, kao i nadzor nad onim što se događa u prirodi, jer to bi bio bitan doprinos. Tu bi mogli onda vidjeti gdje je ko kome, šta, čemu je ko izložen nenamjerno. Ali vidite, upravo taj naš rad na E, stvaranju skupova tvari ili spojeva koje istražujemo, tu isto može bitno pridonijeti. Jer tu onda možemo vrlo često doći do e, spoznaje o tome čemu smo mi nenamjerno slučajno izloženi. Vidite, možemo to pragmatično implementirati onda i zakonski okviri unutar kemijskog zakonodavstva nam puno olakšavaju stvari, ali moglo bi se još ponešto napraviti kao što je Bernhard rekao na tome. I na kraju, pristojbe, financijski resursi. To nije zapravo naš posao. I sada da li ćemo biti u cijelosti financirani iz nekakvih pristojbi koje se e, nameću ili ne, to mi će recimo oni koji donose političke odluke donijeti odluku. Da li će to biti dodatni teret industriji na ove pristobe iz kojih ćemo se mi financirati, to nije naš izbor. Mi se naravno borimo sa E, onim prihodom i onim sredstvima koje imamo na raspolaganju da s tim izađemo na kraj zato što su mnoge stvari nepredvidive i onda budu puno skuplje i zato imamo stanovitih problema s tom ali ni u kom slučaju mi nismo u džepu i pod kontrolom i vlašću industrije pa zato što oni kao plaćaju dodatne pristojbe bez kojih se mi financiramo pa im mogu nam diktirati to nije tako a što se tiče proračunske strane Pitanje je šta vi hoćete da mi radimo, a ja vam mogu samo reći šta mi možemo učiniti. Ako pretpostavim da vi želite da mi u cijelosti e, recimo ubrzamo različite testove sukladnosti da budu gotovi do 27. gotovi da e, ubrzamo i povećamo recimo naš rad na biocidima, na izdavanju različitih dozvola na stavljanje na tržište ili kod e, skupljanja, dakle, um, da kažemo, agregacije različitih spojeva. Za sve to nam trebaju e, stabilni izvori prihoda i predvidivi. A vi znate da je status onog aktiva 32 koji je bio indikativ za proračun za različite agencije nam trenutno ne daje za to solidnu osnovu. Međutim, komisija je taj prijedlog dala prije nego što su izašle novo izabrana komisija sa svojim prioritetima politike van. A u te prioritete spada naravno jače financiranje ovih agencija Europske unije nadležnih, među kojima i naša agencija. Prema tome, mislim da će se to e, recimo morati mijenjati. Jer mi za sada nemamo osnovu niti da idemo na recimo bilo kakvu reviziju uredbe Rič, niti bilo kakvu reviziju ostalog zakonodavstva s područja kemikalija i srodnih područja, što se od nas očekuje, ali jednostavno nemamo resursa za to. Prema tome, s obzirom da se od nas očekuje nastavak rada, i ako želite čak da činimo više stvari, mi ćemo trebati i dodatne resurse, to je jasno osim onog što nam je da sada doznačeno i za nas predviđeno. Hvala. Mislim da ćemo sad svi imati prilike još dalje govoriti o tome tijekom koktela, a koji ćemo kasnije održati. sada prelazimo na drugi dio ova rasprave i imamo prezentaciju agencije EME e e i poslije ECDC-a, dakle prvo medicinske proizvode, medicinsko, a poslije i e, kontrola bolesti. Hvala. Evo, njihov gospodin Gidoras i njihov direktor ima riječ. Hvala lijepo. Što ste nam omogućili da malo razmijenimo misli s vama i prezentiramo vam našu agenciju u okviru prezentacije pet ovih za vas relevantnih agencija Europske unije. Pokušat ću vas kratko upoznat sa onim što mi radimo u EMI, kako to radimo i oprostite za oprostite onima koji znaju jako dobro šta mi radimo i prate naš rad godinama, što ćete to ponovno slušati, ali ja neću biti predetaljan, da ću vam kratak pregled za nove kolege. Dakle, šta mi bitno činimo, šta je zapravo glavno što radimo? Mi dajemo znanstvenu procjenu svih novih lijekova i svih medicinskih proizvoda kojima se treba izdati odobrenje diljem Europskog gospodarskog prostora da se stave na tržište. Dakle, u biti treba, cilj je bio taj da se podnese jedan zahtjev za odobravanje novih lijekova ili medicinskih proizvoda, da provede se jedna evaluacija i onda se napravi jedna autorizacija koja vrijedi e, diljem Europe, jedna dozvola. Šta spada recimo područje konkretno našeg rada? Dakle, kao što sam rekla, inovativni lijekovi prvenstveno, oni koji se odnose za liječenje i terapiju od raka, AIDS-a, e, neurodegenerativnih bolesti i sve ostale napredne terapije koje spadaju na biološke, stanične terapije i općenito nove e, generacije lijekova o kojima ćemo vam kasnije govoriti. E, nadalje, mi potičemo inovaciju s time što dajemo znanstveni savjet i znanstvene što je i znanstvene dokaze koji do kojih smo došli kroz naše analize i istraživanje i koje nam omogućavaju da izdajemo naravno odobrenje za stavljanje na tržište novih medicinskih proizvoda i lijekova i da dovršimo naravno i kliničke testove kao što to treba prije nego što oni izađu na tržište. Naravno, koji je glavni stup naše djelatnosti, na što se mi, oko čega se sve vrti? To je sigurnost. Vidite, imamo više od 500 tisuća različitih medicinskih proizvoda koji su u Europi na tržištu i za koje mi zapravo čiju sigurnost odgovaramo. A šta ne radimo? Mi ne ovlašćujemo kliničke e, testove, klinička ispitivanja, to rade nacionalna tijela vlasti. I zatim, mi ne, određujemo cijene lijekova ni medicinskih proizvoda. To je isto tako u, u, u ovlasti nacionalnih tijela vlasti. I kako mi to radimo? Mi smo zapravo centar jedne europske mreže nacionalnih agencija za medicinske proizvode i lijekove. I mi naravno tu okupljamo najbolje iskustva iz i spoznaje i znanstvene procjena u medicini. Također, mnoge zemlje od članica Europe imaju više od tisuću ljudi zaposlenih u svojim agencijama ili i zavodima za javno zdravstvo i za izdavanje odobrenja za lijekove. Kako mi to dalje radimo? Kao što smo rekli, u toj našoj mreži imamo više od 55 nacionalnih e, zavoda ili tijela vlasti koje u tom rade i koji nam imaju nastavljeno na raspolaganje 4000 stručnjaka koji su kvalificirani, a pritom e, po svom iskustvu i znanju, a pritom su oslobođeni naravno i oni su dakle provjereno da nisu ni u kakvom sukobu interesa. Jer e, Mi imamo sedam znanstvenih odbora koji djeluju kao naši partneri i pomažu i druge radne skupine stručnjaka. Mislim da se možemo malo i fokusirati na sigurnost e, ljekova i ili medicinskih proizvoda, šire govori. prošle godine smo dobili više od 2000 izvješća o različitim nuspojavama koje su prikupljene u našoj javno dostupnoj bazi podataka u EMI. Mi smo neke ljekove i neke proizvode povukli sa tržišta. Mi smo, dakle, za neke dopune ili upute kako bi bile u našem kontinuarnom monitoringu bilo moguće neke stvari bolje koristiti, ciljanije. A, ali naravno, to su sve vrlo važne aktivnosti. Ta naša izgradnja sigurnosti, to je naš temelj, ali to više nije dovoljno, za, moramo više toga raditi. Sada najme se suočavamo sa novom generacijom medicine, to su stanična i genetičke terapije i genetičke ljekovi. E, mislimo da dosadašnje metode neće više biti prikladne za ovo novo. Moramo tijekom našeg monitoringa ugraditi i mogućnost sigurnosti pojačane koja može trajati za tijekom čitavog životnog ciklusa Naravno, pritom moramo biti jako brzi jer se tehnologija jako brzo razvija. I moramo pratiti, recimo, umjetna inteligencija e, nas tjera na kontinuirani nadzor i recimo prava klinička iskustva nam mogu onda i testovi pokazati koje su moguće posljedice, ali onda moramo jako brzo reagirati i promijeniti svoje, svoju regulativu ako je potrebno. Naravno, sve to skupa e, ide kroz, e, kompletno kroz procese unutar naše agencije. Od uvijek smo tu igrali važnu ulogu, ali što dalje to više. Zatim, kako se pripremamo za budućnost? Kao što možete zamisliti, naše ambicije su barem isto tako velike koliko je velika naša opterećenost poslom. E, za sada imamo nove zadaće za koje je potrebno raditi na novom legislativi. Dakle, tu imamo radi se o uredbi o kliničkim ispitivanja kojim se mogu raditi na više mjesta paralelno u Europi, ali prema istim standardima i u istim uvjetima jer to mislimo da daje puno više jamstva učinkovitosti i sigurnosti za pacijente. Zatim, e, nova ova legislativa o zaštiti osobnih podataka je vrlo bitna. Imamo 56 base podataka koje se sve odnose na osobne podatke naših pacijenata, što znači da će to biti za nas jedan ogroman napad da se nosimo s time kako to regulirati, održavati bazu podataka s obzirom na ovu jaku zaštitu osobnih podataka. I mi imamo isto tako i prilike, moramo naći i rješenje za problem e, sekundarno korištenje podataka, to, na to moramo stvarno raditi. Zatim, nova uredba o Eh, medicinskim eh, proizvodima i o procesima koji ćemo, ćemo sve više govoriti jer će se u budućnosti upravo o tim različitim procesima vezima između proizvodima i terapijama puno više govoriti. Primjerice, kod eh, matičnih stanica ili općenito stanične terapije, kod nanotehnologije, mnogih drugih novih tehnologija koje se koriste genetičkih i tako mogu bi nastaviti s tim, e, će biti procesi jako bitni. To su vrlo, vrlo obećavajuće perspektivne nove tehnologije, nove stvari u medicini, ali i veliki izazov. Jer ćemo tu morati čitav niz novih e, pravnih akata u vezi s tim donijeti kako bi se regulirao, to reguliralo. I naravno tu će biti potreban isključivo rad stručnjaka. Također će nam za budućnost trebati i nova organizacija rada i na samih je kako bismo recimo se i više fokusirali na digitalizaciju u kojoj zaostajemo već sada, to znamo još od prije 2016. Mi zapravo smo ostali upravo arhaični u načinu kako uspremamo ostvariti nekakav napredak i opće pratiti nove tehnologije. Dakle, tu ćemo morati isto jako puno učiniti da se ubrzamo. A zatim moramo i nastaviti sa aktivnostima koje smo morali suspendirati jer kao što znate morali smo se preseliti, to je već poznato. I to naše seljenje nas je od 2016. zapravo unazadilo već i kod digitalizacije i novih tehnologija. I šta sad radimo za što je bitno, što je bitno od ključne važnosti za javno zdravstvo? Mi zapravo e, podržavamo pristup ljekovima svim pacijentima koji sve teže dolaze do nekih lijekova zato što su sve skuplji. Zbog toga sve više e, surađujemo sa različitim e, nadležnim nacionalnim tijelima kako bi našli dodatne izvore prihoda i kako bi ove mogućnosti da ljudi dođu do nekog lijeka ili nekog medicinskog proizvoda učinili širim i učinkovitijim. Zatim, mi se pripremamo nove generacije inovativnih terapija. Surađujemo e, sa zemljama članicama i komisijom kako bi našli i različite rješenja kada dođe do nedostatka nekog lijeka ili medicinskog proizvoda. zatim, e, e, smetnje u globalnom opskrbnom lancu predstavljaju sve veće izazove jer mi znamo da jako puno toga dolazi izvan našeg kontinenta i onda se moramo naravno to pregledati i osigurati da tu bude ne samo kvaliteta adekvatna, nego i da ide cijela opskrba bez, bez zastoja. I naravno mi moramo jačati svoj globalni odgovor na antimikrobičku rezistenciju i pozabaviti se recimo sa jednim rastućim valom protivljenja cijepljenju u svijetu. Hvala, ja mislim da bih s time tu sada završio. Yes, thank you very Hvala, gospođa Kopinska za ECDC. To je gospođa Amon. Dakle, naša priča je počela kada je CESARS SARS pojavio u svijetu i tada je postalo jasno da Europi treba jedno tijelo koje prikuplja te informacije o novim bolestima koje se pojavljuju i procjenjuju i identificiraju rizike. Godinu dana poslije donijeto je zakonodavstvo, a to je bilo jako brzo u europskom zakonodavstvu i dvije godine i godinu dana kasnije 2005. je krenula s radom ECDC agencija. Imamo 280 zaposlenika. To je nakon što smo ukinuli 20 mjesta zadnjih par godina i osim Luksemburga predstavljene su sve države članice Europske unije, tako da smo mi integrirali sve e, države u naš centar. 28 je muških djelatnika, 68 ženskih. Ovdje vidite novu sliku, novu zgradu na slici gdje smo se preselili u travnju. Naša uredba kojem kojom je osnovana naša agencija definira našu ulogu, a to je identifikacija novih prijetnji i novih zaraznih bolesti. Dakle, ovdje vidite naše glavne zadatke, ali također bolesti i grupe bolesti na kojima radimo, a prošle godine je novi popis bolesti koje pratimo na razini EU-a je objavljen i sada ih ima 57. Trenutni prioriteti su antimikrobna otpornost, e, želimo podignuti također svijest e, o povjerenju u cijepiva, tu imamo veliko, velike probleme, pogotovo što se tiče ospica. E, također radimo i s komisijom državama članicama kako bi ispunili e, ciljeve održivog e, razvoja, pogotovo za HIV, tuberkulozu, hepatitis. Mi surađujemo sa državama članicama kroz mreže koje se bave bolestima dajemo epidemiološke analize, naši podaci dostupni su na web sajtu, e, svi ih mogu pogledati, dajemo procjenu rizika, znanstvene smjernice i za države članice i za Europsku uniju. Ako odete sada u ECDC, u naš centar za hitne operacije, vidjeli biste ovu sliku jer svaki dan u 11.30 kolege se sastaju i razgovaraju o rezultatima našeg svakodnevnog praćenja i procjene prijetnji. Ovdje gledamo globalnu sliku jer bilo što je bilo gdje na zemlji može doći u Europu za 24 ili 48 sati, dakle ništa nije daleko od nas. I mi skupljamo i analiziramo te podatke i informacije koje dobivamo. Dakle, za ovim stolom svaki dan e, donose se odluke da li neke događaje treba pratiti, da li nešto, da li su nam potrebne više informacija za nešto ili je za nešto potrebna procjena rizika. Dakle, procjenjujemo koji je rizik za evropske državljane koji putuju na određena područja ili one koji dolaze iz tih područja i procjenjujemo rizik za širenje određenih bolesti u Europskoj uniji. Ove procjene rizika vrše se u nekoliko dana uz pomoć stručnjaka iz e, tih država. Osim procjene rizika tu dajemo i opcije za odgovore na rizike. I ove procjene rizika. Mislim da je to naša najbolja glavna aktivnost i možda aktivnost koji se najviše cijeni među državama članicama jer su neke države članice prestale vršiti svoju procjenu rizika i pouzdaju se u naše procjene Također e, pružamo koordinaciju i podršku vezano za izbijanje zaraza i u Europi i e, u svijetu. U Europi to su izbijanje bolesti i širenje preko granica, a također podržavamo i odgovore na terenu kroz misije. Trenutno jedan od naših stručnjaka je u Kongu i pruža podršku u radu protiv e, izbijanja ebole. Imamo naravno i partnere e, i na razini EU-a, a to su Europska komisija, države članice, druge europske agencije, Europski parlament i vijeće ministara. Također imamo partnere izvan Europske unije, a to su e, pogotovo Svjetska zdravstvena organizacija s kojom blisko surađujemo s njihovim e, regionalnim uredom u Europi, radimo na proširenju, dakle susjednim državama Europske unije. Sad imamo veliku konferenciju u Jordanu e, gdje imamo te e, susjedne države. Radimo na temi antimikrovne otpornosti. Imamo predstavnike iz javnog zdravstva i veterinara i razgovaramo o tome kako se nositi sa antimikropskom e, rezistentnosti u susjednim državama. Naravno, surađujemo i sa drugim centrima za sprečavanje i kontrolu bolesti u svijetu a neću se uspoređivati uopće s našim kolegama iz SAD-a u smislu proračuna i veličine. Daću vam jedan konkretan primjer ovdje da vidite da mi ne sjedimo samo jedni kraj drugih, već zapravo i surađujemo jedni s drugima. A to je jedno izvješće koje smo proizveli e, zajedno sa EFSom i Agencijom za lijekove vezano za antimikrobnu e, rezistentnost u ljudima i e, životinjama i vezano za hranu i hranu za životinje. To je, koliko je meni poznato, jedino područje na svijetu koje obuhvaća toliki veliki prostor u smislu populacije i zemljopisne veličine. To smo odradili 2015. i 2017. a trenutno pripremamo takvo izvješće za sljedeću godinu, dakle novu verziju. Hvala lijepa. Hvala. Sada ću dati riječ e, kontaktnoj osobi iz Envija za ove agencije. Za početak gospodin Busoji, e, kontaktna osoba za EMU. Hvala, hvala na, prezentaciji. Čestitke svih pet agencija na vašim e, postignućima. I EMA je jedna od uspješnih priča u području zdravlja u Europskoj uniji. Njene aktivnosti u ljudskom zdravlju i zdravlju životinja omogućuju pristup inovativnim lijekovima europskim pacijentima koji mogu spasiti živote kroz centraliziran postupak i to je brže nego ikad prije, a osiguravaju i visoke standardne sigurnosti i kvalitete. Imam konkretna pitanja za konkretne stvari za gospodina Guida vezano za izazove. Jedan od izazova je seljenje agencije u Amsterdam. I vi se opet spremate početkom sljedeće godine preseliti u vašu e, zgradu ali koliko sam shvatio tijekom procesa seljenja iz Ujedinjene kraljevine, e, velik dio vaših zaposlenika vas je napustio i ja sam zabrinut da EMA možda neće imati dovoljne ljudske resurse da ispuni e, sve zadatke koje ima, uzimajući u obzir i nove zadatke koje će dobiti e, nakon što bude doneseno ovo zakonodavstvo na kojem se sad radi. I što može Europski parlament učiniti kako bi vas podržao u toj situaciji? A drugo je vezano za uredbu o zaštiti osobnih podataka GDPR ona je imala velik utjecaj na naš svakodnevni život, potrebna nam je dobra zaštita osobnih podataka i s tim novim aktom ona je i ojačana, ali u razgovoru s mnogim predstavnicima eh, akademije, eh, predstavnicima istraživačke zajednice u Europi i u mojoj državi Rumunjskoj, shvatio sam da ovaj novi akt možda ima negativan učinak e, na razvoj lijekova i istraživanje u području zdravstva. Možete li reći koje su posljedice uredbe GDPR na vaš rad u EMI i što se može učiniti sada nakon što je ta uredba već usvojena kako bi se ti problemi riješili? Hvala. I Johana Kopcinska iz ECR-a za ECDC. Izvolite. Hvala. Zahvalila bih e, predstavnicima ECDC-a za jučerašnji sastanak. E, on je bio jako zanimljiv i sadržajan. Ovo je jako važna agencija, pogotovo sada kad e, ponovno imamo pojavu ebole, na primjer. I jedno od mojih pitanja je kako je ECDC pratio eh, ta izbijanja bolesti i ovo što se pojavilo u Italiji, ova bakterijska zaraza. A ono što sam spomenula jučer na sastanku Envija je ova rezolucija koja promiče digitalno eh, jedinstveno tržište vezano za zdravlje. U točki 10 rezolucije rekli smo da je bolje, potrebno bolje promovirati integrirane zdravstvene usluge, pogotovo tijekom e, izbijanja zaraza i pandemija. Dakle, to je bila jedna od tema e, jučerašnjeg sastanka. I čuli smo kako je važna ta agencija e, u prezentaciji. A imam jedno pitanje kako agencija vidi ova područja bliže suradnje sa državama članicama za koje teme računate na bližu suradnju s državama članicama? Hvala. Hvala. Sad ću dati riječ drugim zastupnicima za slobodno javljanje. Gospodin Luvena. Hvala predsjedatelju. Ako pogledamo proračune za agencije, to će trebati revidirati i to uskoro. Čini se da postoje tu određeni problemi ili barem poremećaj jer čuli smo već od E, različitih zastupnika, a i od nas imate podršku za to. Što se tiče Europske agencije za lijekove, vezano za sudjelovanje industrije, ima li to kakav, kakvu vezu između uzroka i posljedica kad govorimo o proizvodnji inovativnih lijekova. Dakle, ako 95% financiranja dolazi iz e, privatnih, s privatne strane i privatnih izvora, a samo mali postotak e, s javne strane. Hvala. EPP, gospodin Borzak. Polčak. Hvala. Ja imam pitanje vezano za proračun. Prethodni govornici su pokrili ovo što sam ja htio pitati. E, mislim da je rad agencija dobar i cijenim ga. Kakve su potrebe u smislu proračuna? Pa one su možda i neograničene, pa mi trebamo provjeriti, kontrolirati taj proračun kako bi njihovo trošenje bilo održivo. Želim pitati nešto o borbi protiv raka. Predsjednica, nova predsjednica komisije rekla je da je to za nju prioritet, a za mnoge građane je to također jako važno u cijeloj Europi i mislim da bi agencije trebale pružiti pomoć na tom području. Dakle, jeste li vi spremni i imate li sredstva u proračunu za bavljenje ovim problemom i da li je moguće bolje i više raditi na suzbijanju e, pojave raka, jer to je jedan od prioriteta novog mandata komisije. Hvala, gospođa Kanješna iz Kue. Hvala. U zadnjih pet godina sam ja bila osoba za kontakt za ECDC u ovom odboru i želim puno sreće budućoj kolegici koja će biti osoba za kontakt i molim vas vidite, budite ljubazni prema njoj. Ovo je najmanja agencija koju imamo, ali ona obavlja mnogo posla i sa vrlo malo sredstava. Ne samo EMA, već i ECDC nas štiti od zaradnih, zaraznih bolesti o kojima srećom čujemo samo na televiziji, ali one postoje. ECDC može djelovati u vrlo kratkom roku, ima odlične stručnjake iz cijelog svijeta, mi često e, o tome ni ne razmišljamo. A s druge strane mislim da ne samo rak, već teme kao što su cijepljenje, antimikrobni otpor i slično, to su velike teme i važne teme za ECDC i oni mnogo znaju o tome, oni znaju što se čini vezano za cijepljenje u različitim državama EU-a i znaju koje su prijetnje za naše građane u Europi. I nadam se da će te agencije dobiti više prioriteta i te teme jer one to zaslužuju. A sada imamo izvrstan tim ljudi koji nam pružaju informacije, koji nam pomažu, surađuju s nama. I mislim da ne možemo uvijek čak ni apsorbirati sve što oni nude. I drago nam je da oni stalno pružaju te informacije i ta istraživanja i da više čitamo ta njihova izvješća i slušamo više naše agencije, to bi nam uštedilo vremena i energije. Dakle, to sam htjela reći i želim reći ECDC-u da jako dobro obavljaju svoj posao, iako ja više nisam osoba za kontakt s njima, oni su još uvijek e, jedan od mojih prioriteta. Hvala. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Ne. Pa mislim da možemo onda prijeći na odgovore na pitanja. Počet ćemo sa ECDC-om. Hvala. pitanje kako pratimo izbijanja bolesti. Pa imamo različite alate za to. Te zaraze obično se prate kroz izravne informacije od država članica. Jer eh, naš nadzor i podaci koje dobivamo od toga zna trajati E, dugo vremena, ali naši sustavi e, gdje detektiramo te informacije i mreže e, postoje od kojih izravno skupljamo te informacije. Vrlo blisko surađujemo s državama članicama u svim područjima u našoj nadležnosti. Kao što sam spomenula, imamo mreže, imamo nacionalne fokusne točke za bolesti i blisko s njima surađujemo ono gdje vidimo pozitivan učinak je posjete e, državama članicama. To zahtjeva velike resurse i za državu članicu i za nas, međutim, to nam daje najbolje informacije o tome kakva je situacija na određenom području i u određenoj državi tako da mi onda možemo dati opcije za aktivnosti koje su ciljane za određene situacije. I tu bismo željeli da nam se javi više država članica e, za suradnju. I da imamo više resursa, onda bismo ih uložili u to. Dakle, cilja, više ciljane podrške za države članice. Što se tiče raka, kao što sam rekla, mi se bavimo zaraznim bolestima. Ima, postoje neki rakovi koji su uzrokovani zaraznim bolestima, na primjer rakovi uzrokovani hepatitisom i HPV-om. I ovdje se više bavimo prevencijom, ali ne skupljamo podatke o raku, jer to nije u našem djelokrugu. I zadnje. Ja bih zahvalila našoj e, bivšoj osobi za kontakt na njenoj velikoj podršci. Hvala. Thank you, Mr. Chair. Hvala lijepa. Ja sam e, uočio dakle, četiri pitanja. E, prvo o tome koliko radimo i kakvi su naši resursi. A, I to nakon selitbe. Postoje dvije stvari. Ljudi koji su za nas radili 2016. godine prije nego što se započelo sa tim e, dugim e, postupkom e, premještanja zbog Brexita. Od njih smo izgubili 120 ljudi i to u jedn, to su ljudi koji su tu bili privremeno i te ljude više ne možemo vratiti zbog propisa. Nikada više nećemo doći na razinu koji, ljudi koji smo imali 2016. godine, što nas zaista brine. Zatim, dobili smo i nove zadatke, a prije toga e, su nam srezali 60 radnih mjesta. Naš pronačun, 95% dolazi iz naših aktivnosti on se povećao za e, 38%. E, e, zaista imamo poteškoća. Što će e, e, što će se dogoditi? Ne želimo dovesti u pitanje kvalitete. Ali zaista sad smo došli do krajnjih mogućnosti da bismo ostali na istoj razini. Do sada smo E, poštivali vremenske rokove vezano e, ali imali smo neke probleme koje nisu bile toliko vezane za javno zdravstvo. Naš e, sustav informatičke tehnologije postaje zastario i to će se i osjetiti u sljedećih par godina. Imamo također zastare vezano za pristup dokumentima. A inače, mi smo jako transparentni i mi smo bili prvi koji smo objavljivali rezultate kliničkih e, pokusa, prvi u svijetu. A sada nemamo više kapacitete da ih e, objavljujemo, pa kaskamo. A u međuvremenu e, Kanađani i drugi su počeli slijediti naše primjere, pa nas to frustrira. Kako se nosimo sa svim time? Imamo dvije radne skupine koje se bave robotizacijom i digitalizacijom u najvećoj mogućoj mjeri kako bismo e, zamijenili određene resurse, ali to je jednostavno gašenje poreza, a ne e, dobro upravljanje. Potrebno nam je povećati proračun. I e, ono što smo čuli vezano za naš proračun i e, javnu potrošnju je zaista glupost ako mi to dopustite e, da se tako izrazim. Što se tiče e, zastupnika koji je postavio pitanje o industriji i poduzećima koje bi trebali platiti. To zvuči jako čudno za mnoge koji ne poznaju kako mi točno funkcioniramo, da industriji naplaćujemo, ali postoji puno načina da postanemo u potpunosti neovisni. Prvo, mi dajemo samo mišljenje, a e, sve potvrde izdaje Europska komisija. Dakle, mi nismo ti koji održavaju e, daju odobrenja. Njih daje Europska komisija. Prema tome mi ne odobravamo ništa i naša su se mišljenja ponekad i dovodila u pitanje. Drugo, postoji e, puno drugih slojeva, a to je da poduzeća plaćaju unaprijed. Oni plaćaju unaprijed za mišljenje, a ne za rezultat mišljenja. Oni plaćaju Europskoj medicinskoj agenciji koja tada imenuje državu članicu, odnosno izvjestitelja, da radi e, na tom dosjeu koje će se platiti nakon određenog vremena, bez obzira kakav će biti rezultat. Dakle, oni ne kupuju rezultat. I e, onda se plaća novac za jedno drugo neovisno mišljenje. Izvjestitelj e, se sastaje s njima po prvi puta nakon 120 dana revizije i e, oni se sastaju na plenarnom sastanku i odobrenje se mora dati kvalificiranom većinom. Prema tome, Europska medicinska agencija jednostavno e, olakšava i omogućuje da dođe do tih znanstvenih dokaza. Mi ne utječemo na postupak donošenja odluka, mi ljude povezujemo i u tom smislu smo u potpunosti neovisni. Što se tiče inovacija i tih e, naknada, oni nisu vezani. Jer e, u posljednjih 4 do 5 godina imamo zaista e, jako važne inovacije, genetska terapija primjerice, je nešto što se pojavilo u posljednjih 4 do 5 godina i to je nešto što je u potpunosti novo i inovativno. Međutim, problem će biti a tehnologija koja će se postati, e, koja će se pojaviti izuzetno brzo, ali problem će biti pristup tome. A sada se vraćam na uredbu o zaštiti podataka. E, naravno, puno toga dobrog se napravilo, a za našu agenciju to će samo ojačati anonimizaciju naše baze podataka i način upravljanja <clears throat> tim podacima. Prvenstveni cilj e, bio je da se zaštiti pacijent i E, publika, dakle pojedinci da se zaštite od društvenih mreža i velikih organizacija koji su prodavali te podatke. A podatke koje mi koristimo za naše odluke možete se koristiti da bi se odluka ponovno proučila i da bi omogućila eventualno dodatno istraživanja kako bi znanost napredovala. Mi ćemo naravno e, podatke učiniti anonimnima i nećemo omogućiti da se otkrije o kojoj se osobi radi, ali to nije stopostotno tako. E, međutim, e, mnogi u Europi nisu zato da daju podatke a isto tako rečeno je da u budućnosti nećemo moći koristiti naše podatke u budućnosti za naše odluke. Mi imamo potporu glavne uprave Sante koja nam pomogućuje da sada pripremimo e, pitanja i odgovore za one izvan Europe kako bismo ih e, razuvjerili vezano za uporabu podataka. E, ne znam e, hoće li ta pojašnjenja biti dovoljna. Za sada je preuranjeno da to kažemo, ali mi to pratimo i mogao bi nam biti problem. Što se tiče raka, taj prioritet je jako dobro došao. E, mogućnost da se nađe zaista mogućnost e, trajnog izlječenja raka za velik broj e, e, rakova je sada na dohvat ruke. Ali to zahtjeva ne samo visoke troškove, već treba u potpunosti revidirati sustav zdravstva, primjerice imunoterapije za liječenje raka. Ima sada puno stručnog znanja, a trebat će e, te lijekove i izraditi. I to će u potpunosti promijeniti i ispitivanje tih bolesti i e, genetsku terapiju i moramo također izraditi platforme za e, vektore virusa i to tako dalje. A rak je izazov koji će zahtijevati da na intenzivan način promijenimo naše procese. Mi smo e, spremni na to u našoj organizaciji. Uvjeren sam da će taj ambiciosni e, program nešto što će se jasno iznijeti i e, naša agencija će dati e, stručnu i drugu pomoć kako bi to bilo uspješno. Hvala lijepa i sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda prije koktela. Razgovarat ćemo sa upravom za E, analizu zdravlja i hrane. To nije agencija kao takva, ali mislim da je i kako njezin rad vezan za ono o čemu smo jutros govorili. Dat ću sada riječ Paoli Kolombo e, da nam u 7 do 10 minuta izloži rad e, E, e, te službe. Hvala. Ja ću u tom smislu i kako skratiti moje izlaganje. Kao što ste rekli, mi smo dio glavne uprave e, Sante i mi smo inače doslovce smješteni u lijepu irsko ruralno područje i mi radimo na analizi i provedbi zakona Europske unije, kako u državama članicama, tako i u trećim zemljama. I to je jedinstveno e, za Europsku komisiju. Nismo, dakle, agencija, ali ne griješite jer smo mi trebali biti agencija. Nas, e, mi smo osnovani nakon analize kravlje ludila E, nakon krize kravljeg ludila i onda smo trebali postati agencija. Međutim, u zadnji čas je vijeće promijenilo mišljenje. Izvorno trebali smo se baviti zakonima vezanim za zdravstvenu ispravnost hrane, ali u posljednjih deset godina proširili smo na naše područje rada. Bavimo se ekološkom poljoprivredom vezano za glavnu upravu Agri. E, bavimo se medicinskim napravama, e, e-zdravljem i e, uglavnom jako širimo naše područje djelatnosti. Mi smo jako maleni u odnosu na druge agencije, ima na svega 165 zaposlenika, 90 su revizori, a e, neki među njima se i ne bave revizijom, a otprilike godišnje izvršimo oko 230 revizija. Sljedeće godine ćemo napraviti i više od toga. Od toga trećinu obavljamo u državama koje nisu članice Europske unije. Rezultati našeg rada objavljuju se e, E, na našim web stranicama s izuzetkom oni koji se odlazi na medicinske uređaje iz razloga zaštite podataka. Ono što je vrlo važno shvatiti da mi radimo dakle sustave revizija. Mi gledamo kako to rade države članice i treće zemlje. Da vidimo jesu li te revizije učinkovite, e, dosljedne i redovne mi u naše revizije, u našim revizijama imamo i konkretne obilaske primjerice poljoprivrednih gospodarstava ili klonica, ali u osnovi bavimo se time da vidimo da li su nadležne vlasti u tim zemljama učinkovite. Vrlo je važno da znate da mi nismo tu da kontroliramo, da vršimo inspekcije pojedinih E, objekata jer je između ostalog jer ih ima izuzetno puno, a nemoguće je to odraditi iz 90 osoba. Ali to i nije naš zadatak. Mi trebamo e, raditi e, reviziju sustava. Mi, dakle, kao rezultat toga dajemo preporuke i onda tražimo da se izradi akcijski plan e, slijedom naših preporuka, a također gledamo nakon, naknadno je li to i ostvareno. Evo neki podaci prošle godine e, izradili smo oko 9000 preporuka. E, Većinu tog dosija smo zatvorili, neki su još otvoreni. A za slučaj jako problematične revizije e, mi onda ponovno odlazimo tamo da vidimo e, da li se e, da li se nadležno tijelo u toj zemlji zaista da je li ostvarilo ono što je obećalo. E, nekada smo se bavili samo e, hranom za ljude, za životinje, pesticidima, e, dobrobiti životinja i tako dalje. Dakle, više smo se bavili životinjama, sad se puno više bavimo i ljudskim zdravljem. Sljedeće godine počnemo se baviti medicinskim uređajima i kliničkim pokusima, a također ćemo se početi baviti i aktivnim farmaceutskim e, tvarima koji dolaze iz trećih zemalja i također dolazi postupak e, međusobne e, potvrđivanja tih tvari. Nažalost, moram usput reći da to nemamo s Kinom. Ali sada imamo više zadataka koje moramo raditi s manje e, resursa. Naš program revizije za 2020. godinu i dalje e, znači da je većina naših revizija na temu zdravstvene ispravnosti hrane, ali e, sada radimo više i na pitanjima zdravstvene skrbi. U našem programu za 2021. po prvi puta će se taj dakle, program formalno usvojiti od strane Europske komisije, što će biti zanimljivo. Ovako izgleda tipičan mjesec rada. Evo, e, ovo su mjesta na kojima su naše kolege bile u listopadu, diljem Europe i svijeta. Za kraj dopuste mi da vam izložim još neke specifična područja na kojima smo bili aktivni proteklih godina. Dobrobit životinja, naročito e, radili smo na naša dva velika prioriteta ovog e, mandata, a to je e, zdravlje životinja i prevoz životinja. Tu imamo dobre vijesti jer 18 država članica je za vrijeme to vrućih ljetnih dana prestala prevoziti životinje. I e, to je bilo uglavnom zahvaljujući naporima koje smo mi uložili da tražimo država članica da ih uvjerimo da nešto treba počiniti na tom planu. A što se tiče pitanja pesticida, tu smo odgovorni ne samo za revizije, već predstavljamo i izvještaje E, za e, dakle, izradu politika i mi ćemo uskoro objaviti izvještaj o realizaciji nacionalnih akcijskih planova. A također radimo na usklađivanju pokazatelja rizika e, koji će nam omogućiti kako se rizik vezan za korištenje pesticida E, nadamo se dakle pada u Europskoj uniji. I dolazim dakle do kraja, to moje izlaganje koje govorim o medicinskim uređajima. Prema prethodnoj regulativi davali smo procjene i to je rezultiralo smanjenjem ovih e, kontaktnih e, tijela i jednostavno došlo se do zaključka da su medicinski uređaji sigurniji nego li što su bili. A prema novoj uredbi gledamo sada situaciju i e, do siječnja se nadamo da će imati 20 E, novih kontaktnih e, tijela i da ćemo moći raditi punim kapacitetom. E, tu ću stati i zahvaljujem vam što ste me pozvali na sastanak vašeg odbora. Hvala lijepa. Evo, imamo sad, vi ste <laughs> nam zapravo zaradili malo vremena. A sada raspravu započinjemo sa našom osobom za kontakte sa ovom upravom, kolegicom Katarinom Konečnom. Hvala lijepo. Ovaj portfelj kojeg nam je predstavila ravnateljica uprave je stvarno vrlo vrlo širok i bogati. Mislim da je za nas možda onaj predzadnji slajd najvažniji, a to je veza između novog programa nove komisije i ove naše glavne teme, jedna od glavnih tema koje smo radili, dakle, antimikrobička otpornost. A, mislim da bi nam bilo jako bitno da nam kažete koji su rezultati vaših e, analiza na području antimikrobske rezistencije, najnovijih, jer mislim da to spada one teme koje su kontinuirano prisutne, iako nismo baš uvijek svjesni toga. Mi isto tako razgovaramo o mnogim zakonskim aktima na kojima radimo na području sigurnosti hrane i dobrobiti životinja u Europskoj uniji, međutim ovo je jedna tema koja horizontalno prolazi kroz sve i na sve se odražava. Vi ste upravo uprava ona koja je zato najrelevantnija. Komisija mm, djeluje na temelju i vaših E, zaključaka, međutim može i djelovati na temelju naših poticaja, naših izvješća na vlastitu inicijativu ili rezolucija. Pa bi volila da nam naš e, gošća objasni koji se kriteriji koriste, na temelju kojih recimo kriterija e, vaša vaša uprava odlučuje da će započeti sa novim revizijama i novim analizama. A što se tiče naše daljnje suradnje, mislim da će ona biti vrlo aktivna između našeg odbora i vaše uprave i mislim da će biti jako velike pomoći rad vaše uprave za naš odbor. Hvala. Zatim u ime socijaldemokrata gospođa Stjeren. Hvala. Ja sam sa velikim zanimanjem slušala ovaj program revizija i analiza za 2019. i kao što mnogi od vas znaju, e, ja sam, ne mogu pomoći, a da se ne mogu, da razmišljam o tome kako bi se jako puno novca uštedilo kad ne bi bilo više potrebe analizirati životinje, nadzirati koje će se pro, jest jednostavno kad ne bijeli meso. Međutim, sad me zanima što je s vašim planom revizija koju ste imali prije. Zašto ste ga tek sada finalizirali i objavili? Zašto to nije prije bilo? Gospođa Hazekamp za zelenu. Ja ću na nizozemskom. Kao evropska zastupnica i kao i, inače sam, smatram isto kao i moja prethodnica, da što bi imali manje životinja, onda bi imali manje kontrola i više novaca uštedili. Međutim, opet mi je drago da se vi barite analizama i nadzorom i revizijama načina držanja života, klaunicama i transportom životinja. Samo me, zanima konkretno šta je sa uvozom e, recimo goveda iz Latinske Amerike iz Argentine i Brazila i drugih država. Vi, e, da li su te životinje doista odgovaraju našim standardima ili se one sa mnogim antibioticima i antimikrobicima e, hrane, što bi bilo protiv naših standarda. Zatim me zanima kako ste tu revizije proveli i da li ste promatrali da li su neke životinje zamijenjene i kakve su uopće životinje došle, jer mislim da su one dosta veliki rizik za javno zdravlje. Ne bi li bilo bolje provoditi nenajavljene kontrole inspekcije da imamo bolju situaciju sliku? Drugo, kako Evropska unija sad eh, postupa prema tom uvozu mesa i uvozu životinja iz Urugvaja i Argentine? Naime, komisija do sada negirala bilo kakvo naše navode da ti uvozi, te životinje koje su uvezene odgovaraju našim evropskim standardima. I sad me zanima da li vas dovoljno ozbiljno shvaćaju ili se može dogoditi da vaše kontrole jednostavno odbace, ne uzmu u obzir ili da one ništa ne promjene na stvari. Kako se to može popraviti? Ima li još zahtjeva za riječ? Ne? Onda možemo odgovoriti na ova pitanja. Ako imate još nešto što biste želi s nama podijeliti, imate još vremena. Hvala. Počet ću sa ovom zadnjim slajdom koji je upravo se radilo tu o AMR-u. I mi smo već napravili dvije studije o posljedicama antimikropske otpornosti i kako to izgleda kod bakterija i kako izgleda na drugim razinama. Ali vidite, moj susjeda iz Agencije za nadzor bolesti e, se isto tim bavi. I vidite, mi imamo dvije zemlje članice koje pokušavaju onu veterinarsku i onu ljudsku stvaranu, onu stranu koja se odnosi na humanu medicinu i onu stranu koja se odnosi na ekoliš objediniti. Nažalost, mi ne možemo ništa nikom nametnuti, ali postoje tu novi načini da se sagledaju ti problemi koji se više ne mogu jednostavno ignorirati. Ali bitno je da se to saglede i sa različitih odjela, s različitih aspekata, rekla sam baš, i veterinarskog, ekološkog i ljudske medicine. E, mi imamo uglavnom, što se tiče naših kontrola, mi imamo svoj uobičajeni plan rada i recimo ne znam svake dvije ili tri godine idemo u zemlje članice i neki sektor kontroliramo a onda imamo osim tog redovnih planiranih kontrola još one hitne situacije kada e, prikupljamo informacije zbog nekog problema koji se pojavio neočekivano, recimo salmonela u nekim pošiljkama hrane i to onda postaje odmah naš prioritet kod svake revizije. I naravno svake godine e, identificiramo, određujemo specifična područja kao recimo dobrobit životinja ili tako, a to unutar e, glavne uprave odlučujemo o tome koje će biti dakle te godine naš prioritet, koje područje na koje se onda još fokusiramo. glede trećih država tu imamo zahtjeve za pristup tržištu. Dakle, mi E, tražimo od njih da kontroliramo i vidimo šta će oni to izvesti u Europsku uniju i to ulazi u naš plan revizija i analiza. E, naravno, naš plan rada je izrečen u glavnoj upravi u suradnji sa zemljama članicama, a nova službena uredba koja stupa na snagu za nekoliko dana, zapravo krajem prosinca, traži od nas da naš plan rada prvi puta bude i službeno usvojen od strane komisije. Što se e, tiče dobrobiti životinja, da, mi apsolutno posebnu pozornost posvećujemo konjskom mesu. I to ne samo u trećim zemljama, nego i u Europskoj uniji. Trenutno provodimo jednu seriju revizija i kontrola u kojima smo se posebno usmjerili na istraživanje da li je došlo do prijevarnih e, djelatnosti i akcija u tom sektoru. I vrlo brzo ćemo imati rezultate tih kontrola i revizija. Ali gledamo i što se događa sa mesom u trećim državama. U pravu ste, u nekim određenim trećim zemljama smo bili vrlo, vrlo zapravo razljučeni i zatečeni. Tamo kad smo mi stigli na kontrolu i tamo su ona mjesta gdje su se životinje trebale nalaziti, konkretno konje, nije bilo ni jedne životinje, sve je bilo očišćeno i prazno. Očito je da su nešto skrivali. Međutim, problem je mi ne možemo tamo nigdje napraviti nenajavljenu kontrolu. Ne možemo doći u nenajavljenu inspekciju. Mi možemo kad stignemo u neku, čak i u zemlju članicu, a pogotovo u treću zemlju, možemo samo reći kad dođemo tamo da sutra želimo ići na to i to mjesto. U našim članicama su udaljenosti relativno pristojne pa je to izvedivo, međutim u Latinskoj Americi je to nemoguće u praksi. Jer ako dođete danas ne morate za sutra pripremiti posjet na tim udaljenim destinacijama. I u zemljama članicama se isto tako može istražiti da li su nekakvi ostaci ostali, rezidue i nešto možemo onda bolje revidirati. Međutim, u trećim zemljama je u biti moguće u klati konje za, potrošnju mesa, ali da pritom zadnjih šest mjeseci nije bilo nikakvih veterinarskih inspekcija tih životinja, što nije moguće u Europskoj uniji. Dakle, da se ne zna šta su zadnjih šest mjeseci, kakve su bile rezidue, recimo, antibiotika ili antimikrobika u tim životinjama. A, recimo, imamo, poduzimamo različite akcije u trećim zemljama, uključujući recimo i Tajland, primjerice, pogotovo ako imamo trgovinske sporazume sa tim zemljama, i, a onda, ako ih nemamo, onda rasprava i uopće bilo šta postaje vrlo komplicirana. To bi e, bio zaključak koji bi nam mogao zapravo ovdje potaknuti još satnu raspravu, da samo ne kažem sa recimo zemljama Mercosura u vezi tih trgovinskih sporazuma, a da ne spominjem uopće Britaniju, tu i Brexit i te probleme u tom kontekstu. Hvala vam lijepo, sada završavamo naše podnevno rad i prelazimo dakle na koktel. Svi su jasno pozvani ovdje. Mislim da će to biti u ovoj dvorani i da će nam oni poslužiti koktel za minutu koju. Hvala vam lijepo.